Good afternoon, dear colleagues. Thank you for being here. Chair Moraes won't be here. Danas popodne e, ću ja predsjedati u popodnevnom dijelu našeg odbora za građanske slobode. Prva točka, usvajanje dnevnog reda. Sljedeća izmjena, točka 12. Uspostava programa razmjene pomoći i osposobljavanje za zaštitu eura od krivotvorenja i to za razdoblje 2021. 2027. Program Periklo 4. Odgođena je ova točka dnevnog reda. Nadam se da nitko nema nikakve primjedbe na uz ovu izmjenjen dnevni red krećemo na dakle jezični režim. Želim samo istaknuti da ćemo imati sve jezike osim irskog. Sutra ujutro sve jezike će biti znači osim hrvatskog i irskog i u popodnevnom dijelu svi jezici osim hrvatskog, irskog i malteškog. A sada želimo imeniti koordinatore prema članku 205 povratne informacije koordinatora i vezano uz i koji pokrivaju isto tako i pisanu proceduru od 19. studenog 2018. godine. Nominacije i imenovanje, dakle, izvjestitelja Claude Moraes kao predsjednik odbora Libe, imenovanje izvjestiteljem vezano uz e, prijedlog e, i uredbe i vijeća 539/201, a to je navođenje trećih zemalja čiji državljani moraju imati vize kada prelaze vanjske granice i isto tako izuzeće tih državljana, a što se tiče isto tako i Koje se tiče isto tako izlaska Ujedine kraljeve iz Unije. Sofin Welt, izvestiteljica vezano uz e, dakle nominacije situacije, vladavine prava i borba protiv korupcije u Europskoj uniji, a posebno osjećam na situaciju Malte i Slovačke. Osobno ja ću biti izvjestitelj, vaš izvjestitelj e, na inicijativu, inicijativu, dakle izvješća, a isto tako kad je riječ o pitanju o temeljnim pravima afričkog podrijetla u Europi temeljem odluke koordinatora od 27. rujna 2018. godine. Pripremni poslovi, a vezani uz nacrt rezolucije, a, dakle temeljnih prava, pripadnika afričke zajednice podrijetlom afričkih e, korijena u Europi, isto tako na konferenciji predsjednika i imat ćemo ovu temu na zasjedanju, na plenarnom sjednici u siječnju, a koje će propatiti i rezolucija prema članku 128 stavak 5. Nadam se da su ove odluke koje su donijeli koordinatori ćete poduprijeti i ukoliko nemamo primjedbi, smatramo da su onda i ti prijedlozi usvojeni. A sada što se tiče delegiranih i provedbenih akata, Isto tako imamo jednu obavijest, tiče se sedmog nastavka komisije, a riječ je o sustavu ulazaka i izlazaka i uredbe o sustavu ulazaka i izlazaka. A Europska komisija i države članice, te isto tako i pečačenje u putnim ispravama, a isto tako kad je riječ o dakle nemogućnosti unosa u sustav ulazaka i izlazaka ETS, a isto tako tehničko rješenje kako bi se e, usredotočila točka, pristupna točka u samom srednjem sustavu, a isto tako i prikupljanje podataka članica Europske unije i Europola. Također i prilog provedbene odluke koje se tiču isto tako i korištenje otisaka prstiju i isto tako obrisa lica te unosa u sustav ulazaka i izlazaka sa specifikacijom i uvjetima a isto tako i sve uvjete web pristupa, te isto tako i sve e, uvjete koji su potrebni za unos u sustav ulazaka i izlazaka, te isto tako i mjere koje se tiču interoperabilnosti između sustava ES i VISA sustava informacija o vizama. Dakle, temeljni akt je uredba koji je zapravo osnova za EES sustav a isto tako i unos podataka građana trećih država, te isto tako i uvjeta za pristup sustavu ulazaka i izlazaka, a radi dakle e, sve provedbene mjere, te isto tako i konvencija koja se tiču šengenskog sporazuma 767 iz 2008. i 1077 iz 2011. godine ovaj provedbeni akt je obavješteni su svi članovi odbora Libel i to e, dakle sa dopisom od 23. studenog 2018. godine. A postao isto tako i jedan krajnji rok za eventualno ulaganje prigovora. Ukoliko neki član želi uložiti prigovor, treba obavijestiti tajništvo Liva i to prije 4. prosinca podne. Što se tiče elektronskog glasovanja, sutra će biti u 9 i 15 minuta i molim vas da kada ćete doći sutra da ponesete svoje elektronske glasačke kartice. A sada bismo prešli na naš dnevni red. Točka treća. Procjena prijetnje organiziranog kriminala na internetu imat ćemo prezentaciju koju će nam iznijeti gospodin Aman, koji je voditelj samog Centra za kiberkriminal u Europolu. Započet ćemo dakle, sa ovom prezentacijom i procjenom prijetnje organiziranog kriminala na internetu 2018. godine. To je jedan od strateških dokumenata Europola koji zapravo omogućuje fokusiranje na analize, te isto tako i ključne segmente kad je reč o kiberkriminalu i koji su se odvijali tijekom prošle godine, koji isto tako obuhvaća buduće trendove, te isto tako daje i preporuke. Sada dajem riječ gospodinu Amanu da nam prikaže sve ono što je u ovom izvješću za 2018. godinu izneseno i onda bismo otvorili raspravu ukoliko bi bilo pitanje, komentara naših članova. Izvolite, gospodine Aman. Hvala, gospodine predsjedavatelji, hvala vam lijepa što imam priliku vam iznijeti i samu ovu studiju, a isto tako i izvješće za 2018. godine, koje svake godine objavljujemo i molim vas da stavite sljedeći slajd, kao što ste i sami spomenuli, zapravo je jedinstveno s obzirom da imamo jedan prikaz, a samih trendova u kiber području, te isto tako i fokusiranje na Europsku uniju, te isto tako potpunjeno svega onoga što su i akademije, i partneri, i vanjske službe unijeli kao informaciju ne samo da su prikazani trendovi i prijetnje na temelju svih informacija koje smo dobili i koje su naši partneri nam dostavili, već isto tako obrađujemo i dajemo neke preporuke kad je riječ o pravosudnim organima, te isto tako i svim onima donositeljima političkih odluka da eventualno uzmu ove preporuke u obzir. Ovo je jedan prikaz samog dokumenta ključni dokument e, dolazi od naših partnera iz e, država članice, isto tako i treće strane koji e, se uključuju u naš rad. Isto tako imamo tri skupine za savjetovanje, jedna za financijski sektor, jedna za koja se tiče komunikacijskih tvrtki, te isto tako još jedan otvoreni izbor samih naših istraživanja. Pokrivamo jedan čitav niz segmenata, prije svega e, glavna područja koja pokrivamo jedan od e, centara koji se tiče isto tako i odjela Europola i koji gledamo znači ovaj segment e, high-teka i kriminala u području i to su ključna područja u samom izvješću, međutim isto tako sagledavamo i povezana područja, čak i gledamo isto tako i kvantno računalstvo, te isto tako dotičemo se i nekih egzotičnih tema u sklopu ovog segmenta, kao što je predsjedatelj kazao, pred 12 mjeseci i sve što se događalo u proteklih 12 mjeseci, želimo pokušati sagledati što se događalo i isto tako predvidjeti sve ono što bi se moglo događati u idućih 12 mjeseci jedan od ključnih e, segmenta razvoja. Očigledno da je isto tako i opća uredba o zaštiti podataka i je jedan važan segment, a isto tako i sigurnosno zakonodavstvo koje je stupilo na snagu, time to su dobre vijesti i za našu stranu, s obzirom da očekujemo da će se isto tako i sami temelj i za same donositelje odluka e, i kroz ove izazove koji su e, nazočni, isto tako i kršenje samih podataka koji će se e, biti u mogućnosti da se onda i povedu istražne radnje. Jedan od glavnih događaja također bio je zapravo jedna koncentrirana zajednička akcija, a to je e, korištenje da darkneta i skrivenog dijela interneta e, zatvaranjem dvaju najvećih e, Alfa B i Hansa. I treći segment je isto tako i kriptovalute koji postaju jednu od glavnih značajki, ali to je svakako jedan e, mehanizam plaćanja koji se koristi, a upravo zbog e, segmenata i kriptovaluta oni postaju predmetom kriminalnih radnji. I sada ovdje možemo vidjeti koje su to prijetnje što se tiče ucjenjivačkog softvera ransomwarea, on će i nadalje ostati ključni segment prijetnje ali ako pogledamo kripto, e, kriptovalute i kraće kriptovalute, onda vidimo da je to nešto što zapravo je vaše računalo i isto tako i same resurse, te isto miniranje samih kriptovaluta postalo je jedan ključnih segmenata i ključnih prijetnji, upravo zato što je to zapravo sa kriminalne strane e, se može upravo ovo e, otimanje kriptovaluta učiniti bez velikih zahtjeva. Na samom kriminalnom tržištu imate čitav niz e, alatki koje stoje na raspolaganju, koje se mogu i unajmiti, a neke su usluge omogućuju da se e, povedu napadi i na druge web stranice a to je zaista još jedan veliki problem, postoji čak i veći, jer te usluge se mogu dobiti besplatno i mogu se unajmiti, dakle sa izuzetno malu mjesečnu naknadu možete unajmiti bez ikakvog stručnog, tehničkog znanja i očigledno da i ovi elementi stoje na raspolaganju različitim akterima, bilo da su motivi financijske naravi ili političke naravi, a svi mogu koristiti ove elemente da e, nastupe s njima na tržištu. Što se tiče samog standarda, a to je i čip i pin, korištenje da kartice i kartično poslovanje koje dominira, a isto tako i u području zloupotrebe kartičnog poslovanja, što znači da i e, se kloniraju kartice, a i novac se u jednoj državi ubire, a u drugoj državi isplaćuje. Upravo zbog e, kriptovaluta, e, primjerice Bitcoin u prošloj godini, Bitcoin je vrijedio 19.000 dolara, ali kao posljedica toga i same e, dakle, kriminalne skupine upravo usredotočuje se na vlasnike samih novčanica kriptovaluta, a isto tako i korištenje ove kriptovalute kao takve. Operativni sustav je jedan od glavnih ulaznih točaka kad je riječ o ljudskoj upotrebi samih računala, a to je da se e, na neki način zaobiđu tehničke i ljudske kontrole. Kao što sam rekao, dakle i dalje ovaj Darknet kao takav je još velika prijetnja, ali i kiberkriminal i tradicionalni kriminal koji ulazi i ovaj segment. A isto tako i u područje, kad je riječ e, o iznuti i seksualnom iznuđivanju djece, te postoje neki komercijalni elementi koji se mogu koristiti upravo za ucjenu i prinudu iznuđivanja djece. Evo idemo sada kratko u neke detaljne segmente ovih e, triju područja. Kiberovisne e, kriminalne radnje, upravo je riječ dakle, o cinevičkom softveru, ovo su zakvao prijetnje koje su došle sa internetom, sam ransomware kao ucjenjivački software bio jedan od ključnih e, prijetnji, a upravo zbog e, operativnih e, segmenata, ali i fokusiranja na samu prevenciju, isto tako na osvješćivanje samog rizika, različiti su faktori napada, socijalni inženjering, a isto tako i korištenje spam mailova kako bi se kliknulo na link i kako bi se inficiralo računalo i na taj način prodrlo u samo računalo, a isto tako i kriptominiranje i ovaj zlonamjerni softver koji sam spomenuo malo prije, postoje jedan dosta e, popularan način, a isto tako među kriminalnim skupinama kako bi došli i do ovih valuta i do ovih financijskih sredstava. Ono što isto tako možemo zamijetiti jest da e, što se geografskog područja tiče, i temeljem podataka koje smo dobili, Zapadna Afrika i sami, e, dakle, i prodiru u samo tehnikama, te isto tako i targetiraju i europske e, infrastrukture. I kao što sam kazao malo prije, imamo povećane napade e, vlasnika kriptovaluta, te isto tako i raznih kriptovaluta i korisnika kriptovaluta. Jedan od poglavlja je posvećeno isto tako i e, kibernetika i povezanost kibernetike, potpunjava kibernetike i terorizma, te isto tako teroristička propaganda koja ima svoj dio i islamska država koja isto tako se koristi ovom, znači u zadnjih 12 mjeseci specifično gledamo i na kibernetičku dimenziju kad je riječ o specifičnim E, aktivnostima islamske države i vidimo da su dosta učinkovito kad je riječ o korištenju interneta i o širenju svoje propagande, ali imaju i neke druge segmente koje ih ipak ozređavaju. Upravo zbog e, uspješnih akcija i mi smo zaista mogli zabilježiti i veliko nepovjerenje kad je riječ o Darknetu kao posljedicu vidimo i fragmentaciju samog Darkneta. Neki su e, dakle ponuđači nestali, mijenjaju svoje komunikacijske kanale, ali možemo isto tako i vidjeti utjecaj u samom danaku kad je riječ o nezakonitoj trgovini na Darknetu Droge su još uvijek ključni segment e, trgovine na Darknetu a kada vidimo tradicionalne kriminalne radnje koje se zbivaju putem interneta, onda možemo istaknuti drogu kao predmet projedan trgovanja. Kao što sam kazao, i upravo zbog eh, esencijalnih kartičarskih kuća vidimo da imamo i eh, same prevare kada je reč o neprisutnih kartica, vidimo isto tako da se to odvija Međutim, isplata kao takva ne odvija se u Europi, oni su dosta dobro organizirani i kloniraju se same kartice i plaćanje se vrše u državama izvan Europske unije, te se onda novac vraće i isto tako za financiranje organiziranih kriminalnih skupina napadi isto tako na same bankomate i koji puta i same kriminalne skupine kupuju isto tako i ovu opremu, te imitiraju same e, post terminale, a to je jedna rastuća prijetnja i to je zaista jedan veliki izazov e, za pravosudne organe. Kad je riječ e, o seksualnom iskorištavanju djece na mreži, vidimo da u ovom području da je, su sigurnosni standardi dosta visoke. Međutim, područja anonimizacije, inkripcija koja raste i apsolutno su to zakonite platforme, međutim zloupotreba same enkripcije i anonimizacije jest ono što e, čini problem, a isto tako i zahtjevno je onda doći do ovih e, organizatora i do ovih kriminalnih skupina, jer vidimo da oni vrlo često se sele na neke komercijalne platforme kako bi e, eksplicitan materijal nasilja nad djecom i dalje distribuirali Također, korištenje enkripcija čini se da je to za same istražne organe dosta izazovan segment. Kao što sam rekao u samom uvodu, i kada želimo istaknuti neke segmente iz našeg izvješća i neke preporuke za same korisnika i za isto tako tvorce politike i kada pokušavamo i u industriji našim partnerima dati ključne poruke. Mi moramo imati dakle mrežu kako bismo suzbili ove kriminalne skupine, to je zaista presudno da svi akteri budu uključeni, da surađuju i da razmjenjuju informaciju, a što znači naravno u okviru zakonodavnih okvira. Kada je riječ e, o samim ciljenom kriminala i kada bih ono što bih kazao, dakle, dakle nezakonite gradnje visokog volumena, niskog e, rizika, moramo ih imati u fokusu i isto tako vidjeti ove kibersigurnosne elemente i samu svijest o tome, a isto tako i da istražni organi budu e, usmjereni prema ovim visokovrijednim e, skupinama kako bi se njih posebice targetiralo. I to bi trebalo biti svakako usklađeno između različitih partnera u EU, ali i izvan EU. Prije svega kad je riječ o suzbijanju e, zloupotrebe Darkneta, Očigledno da je i to jedan izazov, moramo biti ispred e, samih tehnologije u razvoju, ali moramo sagledati kako možemo koristiti te tehnologije, kako bismo povećali i naše preventivne mjere, te isto tako naše istražne radnje. A još jedan zadnji element koji bih želio dodati, s obzirom na činjenicu da je kriptovalute postaju noseće e, elementi, nosive elementi naše e, područje poznavanja ovih kriptovaluta mora se također proširiti i dodatno usavršiti. Kao jedan završni komentar želio bih e, kazati da sve nije tako loše. Ako pogledate ovo izvješće, vidjet ćete da imamo i doista vrijednih primjera on suzbijanja samih E, isto tako i uspješnih operacija, te isto tako i suradnje sa industrijom i isto tako kampanje prevencije koje smo započeli u prošloj godini. Čitav niz primjera i naravno moramo biti pomalo i ponosni, međutim nije vrijeme za odmor. Možete sigurno zamisliti da se ove segmenti stalno razvijaju i moramo biti ispred e, svih ovih e, razvoja i događaja, što znači da moramo proaktivno e, surađivati, isto tako i širiti naše suradnje, ali isto tako moramo kročiti prema novim suradnjama, a to je očigledna ženska ruka i moramo imati isto tako i spolnu ravnopravnost, moramo imati daleko više žena uključenih u e, ove tehnologije, a to je recimo strojno učenje kako bismo odgovorili na sve predstojeće izazove. Ovo je samo izvješće koje je javno dostupno. Imamo i QR kod, možete ga skinuti, oko 80 stranica, ima samo izvješće. Molim vas da ga pročitate tako ste zainteresirani, imamo različite i poglavlja za različite segmente u samom kiberpodručju. Hvala vam lijepa. Hvala. Hvala vam, hvala na vašem izlaganju. Trebali bismo sada imati mogućnost za raspravu. Vidim da se kolega želi javiti. Izvolite. Hvala vam. Hvala na ovom zanimljivom izlaganju. Ja sa velikim zanimanjem pratim vaša godišnja izvješća i uvijek ih iščekujem s obzirom da vi na taj način možete steći bolji uvid u stanje u Europskoj uniji u području kiberkriminaliteta. Imam nekoliko pitanja. Zanima me kako se odvija suradnja primjerice skupine koje stavljaju sadržaj koji ima veze sa dječjom pornografijom. Mi smo čuli od nekih nevladinih udruga da dolaze djeca rođena u Aziji u Europu i da je tu došlo do porasta od 70% i učinje bojovat. Je li to točno? I koliko imamo uspješnu suradnju sa kineskom policijom u suzbijanju takvih praksi? Bilo da je riječ o kinezima ili nekim drugim kriminalnim skupinama iz Južne Azije. Zanima me također kolika je stopa uspješnosti kod uhićenja kriminalaca koji se koriste lažnim adresama, koji uzimaju kriptovalute sa korisničkih računa europskih korisnika. Spomenuli ste da postoji sve više takvih e, kriminalaca iz Zapadne Afrike. Prema informacijama češke policije. Suradnja s tim zemljama je vrlo slaba i e, vrlo je teško dobiti relevantne informacije. I zatim imam još jedno treće pitanje. Opće, koje se tiče općenito hakerskih aktivnosti iz e, zemalja bivšeg Sovjetskog saveza. Mi smo u Češkoj naišli na intenzivnije aktivnosti ruskih hakera koji su pokušali doći do kritične infrastrukture ili dobiti neke podatke čeških tvrtki. Zanima me koliko uspješno suzbijate takve oblike kriminala i postoji li suradnja ili ne među državama članicama gospodin Tehovski, hvala. Javlja li se još netko za riječ? Ima li još pitanja? Ako nema pitanja, onda izvolite, možete odgovoriti. Hvala vam što ste mi jedan podali riječ i zahvaljujem vam na pitanjima. Evo, pogledat ću u bilješke. Dakle, prvo pitanje se odnosilo na suradnju, kako se odvija suradnja. Mislim da je to e, jedna od uspješnica u Europolu, dakle mi ne pokrećemo vlastite istrage, mi smo tu kako bismo podržali države članice. Ne samo da imamo mnoštvo podataka, mi također omogućujemo platformu koja okuplja različite partnere. Dakle, mi smo bili podrška e, istragama koje su se odvijale u posljednjih godina. Osim toga isto tako surađujemo sa pripadnicima akademske zajednice, sa predstavnicima industrije i tako dalje. Mi, dakle, gotovo kao da imamo strategiju poput e, tvrtka kao što je Airbnb i mi kroz e, naš pravni okvir o zaštiti podataka imamo E, odnos povjerenja. Naime, države članice su uvijek te koje su vlasnici nad podacima i mislim da imamo jedan vrlo uspješni model koji okuplja sve dionike što omogućuje uspješno provođenje istraga. Isto vrijedi i za prevenciju, za e, podizanje svijesti. Imamo također vrlo dobru suradnju. Primjerice, u industriji smo imali jedan vrlo uspješan primjer suradnje sa nizozemskom policijom. To je bilo prije dvije godine. I e, imamo platformu na tridesetak različitih jezika e, koja okuplja više od dvadesetak različitih partnera gdje se E, nude instrumenti žrtvama ransomware i to besplatno. Zatim drugo pitanje se odnosilo na seksualno zlostavljanje djece na internetu i e, na skupine koje šire sadržaj koji s tim povezan. Dakle, ne samo da ima nekih e, počinitelja koji se koriste raspoloživim komunikacijskim kanalima, nego se također primjećuje sve češće da živo zastavljanje djece u živom, To je veliki izazov. I vi ste to spomenuli, dakle kako se provode istrage o tome i kako se uspostavlja suradnja sa zemljom gdje je zapravo počinjeno kazneno djelo. Moram reći da to nije jednostavno, no mi, e, vi ste spomenuli konkretno Kinu. Mi Kinu ne percipiramo kao izravnog partnera, ali smo imali posjete njihovih delegacija, imali smo i primjere dobre suradnje. Interpol je također e, jedan od naših e, značajnih partnera. Mi surađujemo s njima na pitanjima suzbijanja ovog kaznenog dijela. Bilo je još jedno pitanje o tome koliko imamo uspjeha kod pronalaženja kriminalaca koji se koriste lažnim e, identitetom. E, teško mi je odgovoriti na to pitanje. Kao što sam rekao, mi ne pokrećemo nikada vlastitu istragu i mi se uključujemo u istrage koje obuhvaćaju dvije ili više država članica, tako da imamo samo ograničen uvid u, u tu problematiku. Mi vidimo samo vrh ledenjaka, no imali smo nekih uspješnih primjera ali mislim da je to općenito jedno područje u kojem je teško postići jako dobre rezultate. Spomenuli ste da je suradnja veliki izazov. Mislim da to može zanimati javnost. Mi radimo na e, trećoj verziji e, našeg dokumenta o zajedničkim izazovima e, zajedno sa Eurojustom gdje se također bavimo i izazovima kao što je prekogranična suradnja. Zatim, Treće pitanje se odnosilo na hakere. To nije u našoj nadležnosti. Mi se bavimo suzbijanjem kaznenih dijela. ovo je vrlo specifično, tako da to nije nešto što bi prema mojim saznanjima bilo u našoj nadležnosti. Teško da bi došlo k nama jer to spada u nacionalnu nadležnost država članica, tako da to ne spada u sklop e, u naš mandat. Ne znam. Hvala. Okay, thank you for the explanation. Hvala vam na objašnjenjima. Ima li još pitanja? Želi li se još netko javiti za riječ? Ako to nije slučaj, Onda smo završili na vrijeme i možemo nastaviti na sljedeću točku dnevnog reda ako se svi slažete. Dobro, ovo je bio dobar početak. Hvala vam. Hvala vam što ste došli na naš sastanak. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A to je izvješće radne skupine za kontrolu Schengena u okviru odbora LIBE. Dakle, Predsjednik ove radne skupine će podnijeti izvješće odboru, to je kolega Carlos Coelho. On će dakle nešto reći o kontroli Schengena i ključnoj ulozi o osvješćivanju o svim pitanjima koje se tiču Schengena. Na taj način ćemo dobiti neke opipljive rezultate vezano uz našu ulogu kontrole u ovom području. Gospodin Kojelja će sada dobiti riječ na 10 minuta, nakon toga ćemo imati raspravu. Hvala, izvolite, hvala. Drago mi je što mogu podnijeti izvješće e, o radu radne skupine za kontrolu Schengena. Od posljednjeg izvješća koji sam podnio kolegama, ova radna skupina je održala redovite sastanke svakoga mjeseca. Mi smo dakle postavili, e, postavili pitanja komisiji u nazočnosti država članica vijeća. Također pozdravljamo izvršnog e, ravnatelja iz e, Europske obalne straže i granične straže. U međuvremenu parlament je objavio svoje prvo izvješće na ovu temu. Ja sam bio izvjestitelj, pripala mi ta čast. E, tu su najvažniji možda članovi e, radne skupine kao i predstavnici tajništva. Mislim da smo mi jedna dobra ekipa i na tome sam zahvalan. No htio bih se osredotočiti na četiri stvari koje mi se čine posebno važnima. Kao prvo, kao što vam je poznato, ova radna skupina je osnovana kako bi parlament u potpunosti E, ispunio svoju zadaću demokratske kontrole. No, otkrili smo da je barem u jednom slučaju komisija odbila dati jednak pristup podacima parlamentu kao i državama članicama. Riječ je o Eurosuru i pokazalo se da smo mi u tom području još uvijek izostavljeni. E, komisija je uspostavila radnu skupinu o budućem radu Eurosura, međutim parlament nije bio pozvan na taj sastanak tek nakon što smo mi naknadno saznali za to i ustrajili na tome da naši predstavnici budu nazočni, komisija je popustila. To je bio veliki uspjeh, no to isto tako ukazuje na činjenicu da ima još mnogo posla u smislu toga da komisija i vijeće moraju u potpunosti poštivati parlamenta kao su zakonodavno tijelo u svim fazama postupka donošenja odluka. Nadalje, neće vas iznenaditi kada kažem da kontrola na unutarnjoj vanjskoj granici još uvijek su glavna tema kojom se bavi naša radna skupina kontrole na unutarnjoj granici su nezakonite, a osim toga neke države članice i pritom ne mislim na one koje su na prvoj liniji, ne ispunjavaju svoje osnovne e, obveze na vanjskoj granici, a to je da sve provjeravaju u skladu s našom bazom podataka. s e, našim naporima i dalje postoje problemi, a države članice često ne poduzimaju ništa. Ponavljam i ono što sam rekao koordinatorima ovoga odbora. Parlament ne može naprosto nastaviti sjediti skrštenih ruku i gledati kako i dalje postoje kontrole na unutarnjoj granici. Nedavno smo također e, pozvali članove odbora za e, evaluaciju primjene Schengena da nam podnesu izvješće i e, sada smo spremni uputiti pismo povjereniku Avramopoulosu. Mi želimo imati pristup e, godišnjoj ocjeni rizika za kriminal i potencijalnih kršenja temeljnih prava. Želimo da parlament bude informiran ukoliko bude nekih drugih izvješća koji nisu dostavljeni parlamentu, a koje je zatražila komisija. I na kraju, zanima, vas, zanima nas koje e, kriterije komisija koristi kako bi neke agencije izuzela iz obveza evaluacije. I na kraju, što se tiče Brexita i budućeg odnosa e, sa Europskom unijom u području sigurnosti, komisija je nakon našeg inzistiranja brifirala eh, našu skupinu o korištenju šengenskog informacijskog sustava u Ujedinjenom kraljevstvu. Isto tako organizirana organiziran jedan sastanak o Brexitu bez naše nazočnosti. Kao što znate, Ujedinjeno kraljevstvo nije u šengenskom prostoru, ali imaju dijelomično eh, djelomično pristup informacijama iz SIS-a. Onaj dio koji se odnosi na suradnju unutarnjih poslova, a ne kontrolu granice. Međutim, ona sustavno nije primjenjivala važeća pravila, tako da je sada vijeće odlučilo da zatraži od komisije još jedan niz preporuka. Ako je to točno, mi moramo imati pune informacije o ovome. Hoće li vijeće i dalje dopuštati Ujedinjenom kraljevstvu pristup SIS-u? Da li Ujedinjeno kraljevstvo namjerava ispuniti preporuke i možemo li vjerovati da će u buduće izvan Europske unije poštivati pravila koja nisu poštivali dok su još bili u članstvu Europske unije. Dragi kolege, šengenski prostor je više nego ikada na udaru i moramo poduzeti sve što možemo kako bismo branili integritet šengenskog prostora kao područja slobode, ali i e, prostora sigurnosti. Hvala. Vidim da se neki kolege žele javiti za riječ. E, najmanje dvoje zastupnika je zatražilo riječ. Još netko, gospođo Gomez. Izvolite. Hvala. Ja sam e, također članica ove radne skupine koju vrlo dobro i kompetentno vodi kolega Koeljo. I mislim da je naš rad u toj skupini vrlo zanimljiv kao interakcija s komisijom. Ja se u potpunosti slažem sa svime što je iznio i posebno sa bojaznima koje je istaknuo vezano uz e, Ujedinjeno kraljevstvo i e, njihov pristup šengenskom e, informacijskom sustavu usprkos tome što neće više biti članovi Europske unije i općenito implikacije Brexita na buduće odnose. E, moram priznati da sam otkrila neke nevjerojatne i šokantne činjenice. Spomenut ću samo tri. Jedna od velikih, od glavnih država članica, neću imenovati, zbog ocjene rizika odlučila je da neće dati šengenske vize nekim osobama, no te osobe su ipak pronađene na teritoriju te države članice, nekim drugim kanalima, ne znam kojim, su uspjeli doći do šengenskog prostora. To je dakle vrlo ozbiljan problem i to bi moglo ugroziti čitav sustav. Zatim drugi primjer Ovdje mogu navesti ime zemlje, riječ je o Malti. Ja sam e, o tome izvijestila izravno komisiju. Riječ je o jednom sustavu reketiranja kako bi se prodavale šengenske vize, uglavnom nacionalne vize. I to e, je radio netko iz ureda premijera. Libicima, Alžircima i nekim drugima, s obzirom da je Malta otok Svatko tko ima maltešku vizu može sjesti na trajekt i za nekoliko sati se naći na kontinentu u Katanji, u Italiji negdje postoji čitav, e, postoji više trajektnih veza dnevno i to dakle sa šengenskom ili nacionalnom vizom e, koja se može dobiti ako se da mi to državnom službeniku. Tako je jedan od njih e, otišao u Libiju, praveći se da je izaslanik e, premijera. Premijer je zanijekao da je poslao poslanika i to je izaslanika i to je tako predstavljeno u Libiji gdje je on e, njega primio ministar unutarnjih poslova. Dakle, kao izaslanika malteškog premijera. No ono što je najšokantnije u tome jest da tu postoje dokazi i čak se vodi postupak pred jednim sudom na Malti. Međutim, komisija kaže da ništa o tome ne zna i da nema nikakvu mogućnost kontrole. Mislim da e, komisija ovdje nije svjesna o velikom riziku koji tu postoji ja sam e, već pisala povjereniku Avramopoulosu i e, na našoj radnoj skupini je bio predstavnik e, komisije i jednostavno ne prihvaćam taj pokušaj komisije da se odrekne odgovornosti u jednom pitanju koje doista dovodi u pitanje integritet šengenskog sustava. Mislim da je to naprosto neprihvatljivo. Zatim treće pitanje Ceuta i Melija. Tu je situacija vrlo izazovna. To su jedina dva teritorija koja se nalaze na sjeveru Afrike, a koja su gdje postoji dakle žičana ograda i gdje još uvijek postoje problemi kada je riječ e, o kriminalnim mrežama i načinu na koji postupaju prema migrantima i azilantima. Dakle, postoje uistinu veliki napori koje ulaže španjolska vlada, to je činjenica, no nema Frontexa niti drugih europskih e, tijela koja pomažu u toj situaciji. Inače, to je europska granica i to me doista šokiralo i to jest, dakle, Europa, upravo zato se o tome govori. Zatim tu je pitanje kako nacionalne vlasti provode kontrolu. A europske institucije poput Frontexa i komisije e, nisu prisutni i činjenica da oni ne obraćaju pozornost na to što se tamo događa uistinu je strašno. Mislim da ne moram e, govoriti o zlatnim vizama, ne moram e, spominjati činjenicu da zbog toga što ne postoji evidencija imena putnika na našim zračnim lukama, e, nema kontrole nad raznoraznim kršenjima propisa i mislim da je to e, jedno vrlo ozbiljno pitanje koje prema mom mišljenju zahtjeva drugačiji pristup komisije. Gospođa Intervalt, hoćete li uzeti riječ? Da, hvala. Pa kratko ću jer se uglavnom slažem s ovime što je rekla Ana Gomeš, a to je da integritet e, šengenskog prostora ovisi o postupcima država članica. Vi ste spomenuli nekoliko primjera gdje je takvo ponašanje upitno. Tome bih htjela dodati i slučaj Poljske. Vidjeli smo da, e, tamo, da je tamo došlo do zlouporaba kada je riječ o šengenskom informacijskom sustavu e, gdje se napadaju nevladine udruge koje kritiziraju vladu. Prošli tjedan smo e, predstavili izvješće o Malti i postavila sam pitanje što je sa tom prodajom putovnica i boravišnih dozvola i je li to kompatibilno sa Schengenom. E, mi govorimo o tome da ima problema što se tiče migranata i tražitelja azila, ali e, ne postavljamo nikakva pitanja ljudima koji kupuju svoj ulazak u Europsku uniju tako da bih htjela e, postaviti pitanje u vezi s time. Vidim da ste isto tako vrlo kritični kada je riječ o tome da Ujedinjeno kraljevstvo nastavi imati pristup šengenskom e, informacijskom sustavu. Mislim da tu trebamo biti vrlo oprezni. Da kako da ćemo mi i dalje imati prijateljske odnose, da ćemo biti saveznici, ali situacija je e, da kako drugačija sada. Tako da mi je bilo drago čuti da ste kritični prema tome. Izvolite. Gospođa Veržija, hvala. Pa prije svega želim e, zahvaliti kolegi Koelju na uloženom trudu, na upornosti i na sluhu jer e, nismo uvijek u, nismo, ne slažemo se uvijek, ali ipak uspijevamo prevladati razlike, raditi u zajedničkom europskom interesu, slažemo se kada je riječ o krajnjem cilju. Ono što sam e, shvatila iz ovoga izvješća, a zahvaljujem pritom i tajništvo i e, svim svima koji su s nama u našem timu radili, bez njih ne bismo uspjeli učiniti sve što smo učinili. Mislim da smo svi zaista odani ideji šengenskog sustava i konceptu slobodnog protoka. Međutim, ono što mi se čini bitnim odnosno problematičnim je instrumentalizacija šengenskog sustava od strane država članica. Glavni problemi se upravo dolaze od propusta u državama članicama. Mislim da ćemo neke stvari unaprijediti zahvaljujući zakonskim tekstovima koje ćemo izglasati. No, e, vidim da Europska komisija nema mogućnost e, da provodi stvarne kontrole, a ukoliko želimo efikasnu i djelotvornu kontrolu, onda moraju postojati takve neovisne kontrole i to, e, dakle, ad hoc kontrole, moraju postojati takve mogućnosti, što trenutno nije slučaj. Zatim, drugo što sam e, ovdje zapisala jest da se, da se, shvatila sam da se i dalje održavaju kontrole na unutarnjoj granici i zapravo neke države članice zlo uporabljuju e, te kontrole i e, dakle provode kontrole iz nekih drugih razloga. Neću sada navoditi imena država, međutim imam jednu koja mi je na umu, ali mislim da znate o kojoj se radi. I doista mi je izuzetno žao zbog takve situacije, jer mislim da je to loše za čitav šengenski prostor i za vjerodostojnost šengenskog prostora u očima lokalnog stanovništva. E, kao i vi slažem se da e, postoje određene bojazni u svezi s Brexitom i Velikom Britanijom, jer e, u radu radne skupine saznali smo da Ujedinjeno kraljevstvo unilateralno koristi šengenski sustav, to jest problem, a vijeće nije zauzelo takav stav što se tiče Brexita i ove konkretne tematike. Zašto ne? Možemo nastaviti imati dobre odnose s Ujedinjenim kraljevstvom, ali to mora biti na dobrim, zdravim osnovama, a čini mi se da e, trenutno to nije slučaj. Htjela bih iskoristiti ovu priliku da još jednom izrazim zabrinutost u vezi s Bugarskom, e, zato što Bugarska nije u šengenskom prostoru, a ispunjava sve uvjete. Ono što se trenutno događa na granici između Turske i Bugarske i dalje me brine. Ja sam bila na čelu jedne delegacije na granici između e, Bugarske i Turske i brojke koje, kojima trenutno raspolažemo e, vezano uz broj osoba koje žele prijeći granicu navode me na to da moram iskazati sumnju kada je riječ o mogućnosti primjene svih pravnih propisa Europske unije posebno kada je riječ o državljanima Turske koji bi mogli zatražiti azil s obzirom na e, policijsku suradnju između Bugarske i Turske e, koja postoji već 45 godina ako se dobro sjećam. Tu je bilo e, nekoliko različitih režima koji su se smijenili, tako da je ta suradnja bila solidna i ne želim da to ide na štetu tražitelja azila. Eto, E, dakle, na taj način želim još jedan put ponoviti ono što se, e, reagirati na ono što se događa na toj granici. Mislim da bi bilo šteta da ne dobijemo nekakav pisani dokument e, radne skupine. To može biti radni dokument, dakle, da se na neki način podvuče crta i da imamo jedan pisani trag o tome što bi moglo poslužiti kao osnova za daljnji rad Hvala vam još jedan put, gospodine izvjestitelju. Merci de Hvala vam na komentarima. Anyone Javlja li se još netko za riječ? Ako ne, dati ću riječ komisiji. Komisija, izvolite, želite li komentirati ovo što ste čuli od skupine koja se bavila Schengenom? Gospodin Olivier Seifhardt je zamjenik direktora glavne uprave za unutarnje poslove. Želite li nešto reći prije nego što dam riječ izvjestitelju gospodinu Koelju? Hvala vam, dobar dan. Doista želim reći da nam je bilo pravo zadovoljstvo raditi s gospodinom Koeljom i njegovom skupinom. Mislim da je suradnja korisna za obje strane i doista smo se trudili prenijeti sve raspoložive podatke vezano sa Schengen, znajući da je Europski parlament i gospodin Coelho pogotovo veliki zagovornik Schengenskog područja, jer smo previše prošle godine čuli razmišljanja o tome da je Schengenski prostor ugrožen. Gospodin Koeljo je spomenuo Eurosur, ekspertnu skupinu, ja sam sam bio na čelu skupine od 2011. do 2012. kada smo pripremali zakonske akte u Eurosuru. U tom trenutku je Europski parlament, tajništvo Libea, bilo pozvano da redovito sudjeluje u radu te radne skupine. Što se dogodilo 2017. i 2018. kada smo obnovili tu stručnu skupinu na zahtjev država članica kako bismo ponovno oživili te teme, e, jednostavno s naše strane smo morali pratiti proceduru tako da je bio potrebit službeni zahtjev Europskog parlamenta za suradnju u toj skupini. Dakle, radilo se o službenom sudjelovanju, a ne o neformalnom. I e, kada smo primili službeni zahtjev Europskog parlamenta, oko toga nije bilo doista nikakvih problema. Žao mi je što je možda došlo do nesporazuma u tom smislu, ali evo to je cijela istina. Mi smo uvijek bili otvoreni, u potpunosti otvoreni sudjelovanju parlamenta u toj radnoj skupini. Ja ću samo reći na kraju da se nadam da ćemo nastaviti tu suradnju. Čini mi se da će ona biti još potrebnija u danima koji dolaze od ovih prošlih vremena, jer Schengen, nažalost, moram reći, još uvijek ostaje tema oko koje trebamo raspravljati. Dakle, ne trebamo se vraćati na Schengen. Mi jesmo u Schengenu, ali se trebamo vratiti u normalu, da tako kažem. I nadam se da će Europski parlament i skupina koja se bavi Schengenom tu odigrati također važnu ulogu. Hvala vam. Hvala lijepa gospodine Sefert. Gospodine Koeljo, evo konačni komentar s vaše strane, ukoliko želite, izvolite. Hvala lijepa. Predsjedatelju, samo tri stvari. Zahvaljujem eh, svim članovima radne skupine. Bili smo jako dobar tim i pokušali smo ostvariti ono što je bila naša zadaća koju smo dobili od ovog odbora. Drugo, želim reći da ćemo nastaviti raditi oko pitanja koja su na stolu, jer ta pitanja i dalje ostaju važna kako bismo e, provodili na ispravan način znači demokratski nadzor. I treća stvar, slijediti ćemo prijedlog gospođe Veržija. te imati spreman dokument za sljedeći sastanak uz sve važno što smo ustanovili u našem radu. Shvaćamo da jednostavno ovaj vremenski raspored koji imamo možda ne omogućava imati još jedno izvješće, ali mislim da možemo pronaći načina da zabilježimo ono što smo radili, i da zabilježimo naše dvojde i da to prenesemo ili na druge institucije, svakako i na novi saziv parlamenta. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Koeljo, svi vam zahvaljujemo na vašem trudu i, i e, vodstvu. E, sljedeća točka je na rasporedu 16.45, a to je za pola sata. Tako da predlažem stanku stanku od pola sata jer gospođa Mecola nije ovdje. Sljedeća točka, ne, oprostite, sljedeća točka se ponovno odnosi na Schengen, na Rumunjsku i Bugarsku. Tako da mislim da bismo najbolje što možemo sada napraviti jest da idemo na stanku pola sata, onda se vraćamo. Dobro, pola sata stanke. U 16.45 se vidimo.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 Poštovane kolegice i kolege, idemo dalje. Točka 5 i 6, zajednička rasprava. Nastavljamo dakle s radom i spajamo izvješće komisije, parlamentu i vijeću o napretku Bugarske u okviru mehanizma za verifikaciju i siradnju s izvješćem komisije i parlamenta komisiji o napretku Rumunjske u istom mehanizmu obzirom da i Bugarska i Rumunjska već od siječnja 2007. jesu članice Europske unije te imaju ovaj mehanizam kao prijelazna pomoć da se prevladaju problemi s pravosudnom reformom korupcijom i za Bugarsku organiziranim kriminalom. Tako da se sada ocjenjuje ostvareni napredak. Čućemo izlaganja vezano za zadnje izvješće od 13. studenog ove godine, držat će gospodin Lejt. Gospodin Slejt, oprostite, ne znam jesam li dobro izgovorio vaše ime. Imate 10 minuta za vaše izlaganje, a nakon toga idemo na raspravu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju i hvala lijepa odboru što smo dobili priliku predstaviti ova dva izvješća. Podsjećam na kontekst i e, izvješća sjećate se da je komisija iskoristila mogućnost da se napravi desetogodišnji pregled kako bismo ocijenili sveukupni napredak ovih država i ocijenili ga. Kao posljedica toga komisija je sada usvojila malo drugačiji pristup. Odnosno, imamo ograničen broj preporuka, još uvijek jako izazovnih, ali izvršivih do kraja našeg mandata, a to je naravno i politički cilj e, predsjednika Junkera. Posebno smo se usredotočili na reforme koje trebaju e, izgraditi strukture za održivost reformi. I e, preporuke bi trebale biti stabilne i ukoliko bi bile ispunjene, komisija bi ih smatrala završenima. Naravno, uz jednu napomenu, a to je da se sve skupa povezuje s napretkom. Tako da je komisija postavila dva pitanja. Prvo, napredak u odnosu na preporuke iz siječnja 2017. I drugo, je li se dogodio neki nazadak vezano za pozitivnu procjenu iz siječnja 2017. E, izvješće komisije je kao i uvijek plod detaljne analize i izrede izrade određenih radnih dokumenata. Prvo, želio bih reći nekoliko riječi o Bugarskoj. Komisija bilježi trajne napore na provedbi preporuka i ukratko mogu reći da je opći zaključak da iako situacija nije u potpunosti e, dobra, Bugarska se nalazi na pravom putu. E, preporuke uz tri identificirana mjerila dostigle su toliku točku provedbe da se mogu smatrati privremeno zatvorenima. To jest napredak vezan za Vrhovni sud, izmjene kaznenog zakonika i zapljenu imovine. Komisija će nastaviti motriti ova područja kako bi mogla potvrditi svoju ocjenu. Još uvijek ostaje dosta posla na preporuke o pravosudnoj reformi, korupciji na visokim razinama i općoj razini korupcije. Na primjer, bilo bi važno pokazati kako funkcionira nova agencija za suzbijanje korupcije to je jedna od novosti napravljenih prošlih godina. Je li ta agencija konsolidirala svoj rad i je li postala institucija koja može doprinijeti općoj zadaći, a to je popraviti broj osuda ili presuda e, za korupciju na visokoj razini. Tu agencija može odigrati važnu ulogu. Osim toga, u izvješću se vidi da su mnogi koraci poduzeti. Komisija će i dalje pratiti napredak u očekivanju da ukoliko se nastave ovi pozitivni trendovi, i ukoliko se i dalje nastave raditi na preporukama, Bugarska će biti u mogućnosti završiti s ovim mehanizmom prije kraja mandata ove komisije. Što se tiče Rumunjske, situacija tamo je složenija i komisija je obratila pozornost na drugo pitanje, osjeća li se neki nazadak u napretku vezano za izvješće iza siječnja 2017. Komisija je zaključila da je Rumunjska poduzela korake u čitavom nizu područja i Odbor se možda sjeća da smo u studenom 2017. u svom izvješću naglasili da postoji rizik da se neke stvari ponovno ne rješavaju u Rumunjskoj. Te su stvari smatrane već prevladane ili zatvorene 2017. godine. Nažalost, proces kretanja unatrag nije zaustavljen. A što se tiče rumunskih aktivnosti, komisija je tu napravila nove preporuke za tri područja. E, pravosuđe, zakoni, imenovanja i razrješenja sudaca i kazneni zakonik. Preporuke traže od Rumunjske da se vrati na zacrtani put i da se ponovno provjere mjere, a u svjetlu preporuka koje su učinjene unutar samog mehanizma kao i u okviru mišljenja Venecijanske komisije i Greka. To je tijelo za suzbijanje korupcije Vijeća Europe. Nadalje, što se tiče imenovanja sudaca, to je iznimno važno, zato što je iznimno važno imenovanje sudaca za Vrhovni sud u cijelom tom procesu. Pristup rumunskih vlasti protekle godine imao je učinak i na analizu koju smo objavili u siječnju 2017. i vezano za same preporuke. To ćete moći vidjeti u izvješću, jer izvješće ide preporuku po preporuku, te uz to daje i tehničku situaciju za svako pojedino pitanje. Postoje neke institucije, na primjer za zapljenu imovine, konsolidirale su svoj rad. Opće usmjerenje politika je, nažalost, zasjenilo ove korake i vrlo mali napredak je zabilježen u svih 12 preporuka. I možda na kraju možemo naglasiti da je zaključak do kojeg je došla komisija nešto što e, se poklapa i sa mišljenjem promatrača, a to je prije svega analiza Venecijanske komisije koja je izdala dva mišljenja, jedno o sustavu pravosuđa zakona i drugo o kaznenom zakoniku. Ta su mišljenja bila od velike pomoći komisiji. Tako da su naši zaključci e, uvelike u skladu sa zaključcima Venecijanske komisije, što je i iznimno važno za rezoluciju parlamenta koja je usvojena ranije ovaj mjesec. Komisija je u vremenu usvajanja izvješća. Mi smo u potpunosti otvoreni za dijalog i za suradnju oko preporuka. Ali bitno je za Rumunjsku vratiti se na zacrtani put u borbi protiv korupcije i u borbi za neovisno sudstvo. I na kraju nekoliko riječi o našim sljedećim koracima i o službenim izvješćima Komisija će napraviti sljedeću procjenu za vrijeme još ovog svog mandata. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine hvala na vašem izvješću i kao što sam kazao, članovi ne samo iz odbora Libe, već i u članku 206 dopušteno je dakle i drugim članovima drugih odbora da uzmu riječ i da budu ove rasprave. Evo, javite se, ruti. Mislim da je prvi ruku dignuo gospodin Parban. Izvolite. Ovdje sam, gospodine predstavatelju. Dobar dan, štovane kolegice i kolege. Drago mi je da je komisija došla i da su predstavnici nazočni i želim zahvaliti isto tako i na konkretne odgovore, bez ikakvih e, okolišanja, a kad je riječ isto tako i o pitanjima, isto tako Rumunjska rečeno na kojem članku iz ugovora se ovdje e, pozivate, koji pravni okvir, što tu točno piše, dakle 2018. godine iza svega ovoga što ste injeli u vašem izvješću. Komisija je e, je na neki način proširila i prekoračila svoje ovlasti. Vi niste uopće ovlašteni da ovakve mehanizme uvodite, a ako netko želi biti učinkovit, onda e, svim članicama dakle to mora biti iz važeće za svih 28 članica, što znači ako se ne primjenjuju parlamentarni zakon, to je izravno miješanje u unutarnju politiku, dakle i u pravnu državu, te isto tako i ustavnost. Vi ste u svom izvješću izravno ste se miješali u isključivu suverenost e, Rumunjske u izvješću govorite isto tako izravno o nekim akterima. Dakle, riječ je o gospodinu Flori, predsjedniku PNA. Isto tako tražite da se postupak uklanjanja dakle, glavnog državnog odvjetnika, da se ovaj postupak preinači to je stvar koja se tiče ministra pravosuđa, to se ne tiče vas. Jedna osoba se štiti, a druga osoba se napada. To ne može ići tako Rumunjska. Zašto nije Njemačka? Na tapeti Njemačkoj je isto tako glavni državni odvjetnik eh, smijenjen zbog toga što je kritizirao ministra pravosuđa i to eh, preko noći. Tu je riječ o primjeni dvostrukih pravila. To nije mjereno istim aršinima, a isto tako i sve kritike našeg sustava tiču se ustavnog okvira, a vi ne poštujete e, bilo kakav ustavni okvir, apsolutno je nedopustivo da isto tako e, ono vrhovno sudsko vijeće koje ste inače pohvaljivali sada kritizirate i da sada tražite da se i Isto tako, ovi svi organi smjene, vi znate da i Vrhovno sudsko e, vijeće u jednom dopisu je dalo sljedeći odgovor. Mi smo tražili da se ovaj kremi raspusti upravo zbog toga što i neovisnost sudskog vijeća mora biti e, zajamčeno. Kako je to sada e, smišljeno kako nakon ovog izvješća da vi ovo predstavljate kao nešto poput laži i sada treba nastojati da se podriba ova neovisnost to sam već rekao, međutim gremi magistrata, on je zapravo i vrhovno sudsko vijeće jamstvo same neovisnosti sudstva. Taj gremi je doista u mnogim situacijama E, poboljšao postotak i isto tako dao jedan jasni iskaz. Ali vi tražite da se ovaj čitav zakonodavni postupak ponovi i da se Vrhovno sudsko vijeće ojača, ali isto tako znate da i proces koji je doveo do ovih promjena i svi zakoni su izmijenjeni i mnogi prijedlozi su preuzeti. To je zapravo e, jedna vrsta nedostatnosti, odnosno sve informacije koje ste dobili, zašto saslušavate samo određene glasove, a ne saslušate i drugu stranu. Upravo kad je riječ e, o e, snazi institucija, možete li mi konkretno kazati koje su izvor informacija, a temelj ovog izvješća kako biste mogli napadati e, ove dvije države. To je politički mehanizam koje žele e, spriječiti ulazak Bugarske i Rumunjske u šengensko područje jer će to dovesti do gospodarskih e, poteškoća. Nemojte mi predstavnici komisije kazati da ovo nema nikakve veze sa Schengenom jer on drugi šefovi država i vlada koji koji sjede na vijeću i koji su protiv Schengena, oni iznose iste ove argumente protiv Rumunjske i Bugarske a isto tako i pristupu njihovom u šengensko područje. Još nešto. Još e, imate jedan zahtjev e, prema mojoj državi da ne poštuje parlament, da ne poštuje vlastiti ustav i da isto tako kasacijski sudovi i njihove odluke se ne poštuju. To da mi E, trebamo e, kršiti vlastite zakone, a to zapravo je usmjereno prema pravnoj državi kao takvoj. To u mojoj zemlji će dovesti do antieuropskog raspoloženja. Mi smo preeuropski orijentirani, ali kao što sada možemo vidjeti, ako se ovaj mehanizam koristi za političke e, igre, onda će to dovesti do antieuropejskog raspoloženja. Mi bismo željeli imati ravnopravan tretman, a isto tako imati isti postupak kao i sve ostale države članice. Hvala. don't exceed the reasonable Molim vas da ne prekoračujete zacrtano vrijeme kako ne bismo isto tako prekoračili naše vrijeme našeg današnjeg sastanka odbora. Gospodine predsjedniče, izvješće Europske komisije zapravo ocrtava sam cilj da sve institucije u Bugarskoj doživio je reform po prvi put živimo da e, tri od šest indikatora mogu se smatrati primjerno zatvorama, to je šest indikatora koje se tiču neovisnosti pravosuđa. Kao što sam rekao, tri su poglavne zatvorena i samo izvješće pokazuje da teoretski zapravo Bugarska može imati dakle zaustavljanje mehanizma pod mandatom Europske komisije. Jasno je da isto tako i ove dakle i same reforme su nepovratne. Isto tako i ostvarivanje Bugarske i pozitivni rezultati koji su ostvareni. Vidimo da je i sam e, državnog tužitelja i isto tako pozitivno ocijenjen. U samom izvješću vidimo i da i transparentnost samog ureda državnog odvjetnika jest na zavidnoj razini kako za slučajeve organiziranog kriminala, tako i za različite e, postupke kada je riječ o nezakonnim radnjama na najvišoj razini. Nema novih preporuka, što drugim riječima znači da je sam mehanizam se može zaustaviti tijekom iduće godine. Jednom kada ovaj mehanizam bude dovršen, nadamo se da nećemo imati više nikakvih isprika koje koriste neke države članice, a to je e, dakle razlog aritmetičke ne, e, neravnoteže u ovom dijelu. Hvala gospodine predsjedavatelju, štovane dame i gospodo. Ja bih e, želio zahvaliti Europskoj komisiji na ovom objektivnom izvješću. Same preporuke koje smo mogli pročitati u siječnju 2017. godine bili su jasna poruke da nakon njihove implementacije će se mehanizam suradnje i provjere završiti jednom uvijek izvješće iz studenog 2018. godine došlo je do zaključka da implementirajući ove preporuke e, jesu izvršene i nisu dodane nove preporuke u najnovijem izvješću iz studenog 2018. godine. Europska komisija navodi da je postignut značajan napredak, a temeljem preporuka iz siječnja 2017. godine. Tri od šest indikatora za Bugarsku mogu se smatrati e, dakle, zatvorenim. I samo izvješće navodi da ukoliko Bugarske nastavi reformskim putem i s tim dakle, postupcima, sam proces može se završiti još u mandatu ove komisije. No ipak, neke države članice i nadalje E, blokiraju pozitivne zaključke i ne žele da se e, osvrnu na same e, osigurače i osigurane mehanizme da se mehanizam može završiti pod mandatom sadašnje komisije zapravo čujemo i ponovno pozive da se nastavi sam postupak CVM-a, mehanizma suradnje i provere, bez ikakvog krajnjeg roka, a to je bilo opravdano prije deset godina, ali ne i danas. Bugarska i Rumunjska e, zajedno se raspravljaju, što je apsolutno neprihvatljivo s obzirom na samo izvješće o njima. Ukoliko vam nije poznato, CBM, onako kako je zamišljen, e, ne dovodi do konkretnih rezultata. On se koristi isključivo za kratkoročne političke napade koji ne dovode do stvarne rasprave o stvarnim reformama, ali nemojte me krivo shvatiti, moja zemlja će implementirati preporuke i provesti potrebne reforme, te isto tako treba prihvatiti i odati e, priznanje svim onim implementiranim preporukama. Sve ostalo vi zapravo doveli do dvostrukih standarda koji bi se primjenjivali na Bugarsku od strane europskih partnera. Još značajnije valja istaknuti da je postalo jasno da neke države članice ne žele e, Bugarsku u šengenskom području ukoliko e, želimo poveznicu između CVM-a i naše e, članstva u šengenskom području, to je očigledno treba isto tako poznati i sve one segmente i treba isto tako vidjeti da je riječ o očiglednom e, dakle, kršenju, a isto tako i povećanju ovih svih segmenta. Hvala lijepa. Čuli smo komentare naših e, kolega, da li još netko želi komentirati, da li se još netko javlja. Stimings, izvolite. Dank u voorzitter. Ja, ik Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Ja ću govoriti nizozemskim. Da se nadovežem na ovo što smo čuli od komisije. Shvaćam da je komisija već nekoliko puta izradila ovako izvješće u sklopu mehanizma suradnje i provjere i pitam se jesu li ta izvješća dovela do poboljšanja situacije kako u Rumunjskoj, tako i u Bugarskoj. Je li to de facto dovelo do nekog poboljšanja situacije? Što se tiče vladavine prava, ako su ako se situacija poboljšala, onda me zanima kakva je perspektiva za budućnost. zastupniče. Danas sam primila e-mail od e, jednog, e, jedne udruge, udruženja crkvi i rečeno mi je da ima možda problema iz perspektive slobode govora s obzirom da se u Bugarskoj donose novi zakoni o priznanju vjeroispovijesti. Neke manje crkve mogle bi biti u opasnosti da ih se isključi. E, imate li neke dodatne informacije o tome? Hvala. Da, ovo je vrlo specifično pitanje. Ima li još pitanja? Nema više komentara. Onda možda najbolje da damo ponovno riječ komisiji. Nakon što smo čuli neke prigovore e, naših kolega vezano uz ovaj mehanizam suradnje i provjere za Rumunjsku i Bugarsku. Želite li odgovoriti? Izvolite. Hvala vam lijepo. Da, svakako. Nema problema, rado ću vam još jedan put objasniti zašto je mehanizam suradnje i provjeri uspostavljen i to samo za dvije države članice. Da kako e, u trenutku kada je to dogovoreno, to je zapravo bio sastavni dio uvjeta za pristup ovih zemalja. Dakle, dogovoreno je da će se uspostaviti taj mehanizam kao jedan e, zaštitni mehanizam. To se, dakle, primjenjivalo za vrijeme ulaska u članstvo. I, dakle, taj zaštitni mehanizam se i dalje nastavio primjenjivati do ispunjenja uvjeta. Iz tog razloga je po prvi puta uspostavljen mehanizam suradnje i provjeri, zato se još uvijek primjenjuje. Dakle, to proizlazi iz samog e, procesa pristupanja ovih dvije država članica, tako da tu nije došlo do nikakvih promjena. Isto tako se nije promijenio niti pristup koji primjenjuje komisija. Komisija odrađuje zadaće koje su joj povjerene u sklopu mehanizma suradnje i provjere, jednako kao što to radi već nekoliko godina. Dakle, mi razgovaramo sa nizom sugovornika, radimo to na jedan objektivan način i sama činjenica da organizacija poput Greka, Venecijanske komisije, drugih država članica i niza promatrača unutar i izvan država članica također se slažu sa e, tumačenjem koje je dala komisija u svojim izvješćima. Dakle, i to također govori u prilog činjenici da komisija ima pravo vjerovati da su njezini zaključci utemeljeni i opravdani. Što se tiče veze sa šengenskim sustavom, mogu samo reći da je komisija jasno izrazila svoj stav i to čini već godinama. Mi smo jasno rekli da ne prihvaćamo ovu vezu koju neki ističu, dakle to nije razlog iz kojeg smo uspostavili mehanizam suradnje i provjere i ne mislimo da postoji opravdanje da se, da se dakle uspostavlja takva uzročno posljedična veza. Premda shvaćam da e, se u nekim državama članicama to događa, ali to nije nešto što je komisiji prihvatljivo. Zatim, je li mehanizam suradnje i provje doveo do poboljšanja situacije? Komisija je uvjerena da je to slučaj. Mi smo zabilježili napredak e, u izvješću iz siječnja 2017. godine i to govori u prilog toj činjenici. Ne kažem da je to neko rješenje za sve. Niti je komisija ikada tvrdila da će to riješiti sve probleme. Isto tako se nigdje ne kaže da je cilj da države članice postignu savršenstvo. Dakle, prema mišljenju komisije cilj je da se kriteriji ispune na zadovoljavajući način, što znači da se situacija može e, izjednačiti sa onom u drugim državama članicama. U e, ovom izvješću iz siječnja 2017. godine mi smo to vrlo jasno naznačili. Mislim da je isto tako važno podsjetiti se na činjenicu da se ova izvješća bave samo ograničenim brojem područja, dakle pravosuđe, organizirani kriminal u slučaju Bugarske, tako da se ovdje ne dotičemo svih segmenata. Bio je spomenut jedan primjer koji se odnosi na crkve. Ja sam da kako veliki zagovornik poštivanja temeljnih prava. Nije mi poznat taj konkretan slučaj, ali to je sigurno jedno od e, područja koje spada, e, koje izlazi izvan okvira ovog izvješća. Nadam se da sam uspio odgovoriti na pitanja kolega. Hvala vam. Vi želite se očitovati na ove komentare komisije? Izvolite, gospodine Pavel. Možete, ali molim vas brzo. Da, nažalost, kao i prethodnih godina, nisam dobio jasan i konkretan odgovor na postavljeno pitanje. Samo govor nekoliko minuta e, gdje se zapravo izbjegava reći suština. Ovdje se nigdje ne spominju tajni protokoli među, između pravosuđa i obavještajne službe. Ti tajni protokoli suce i državne odvjetnike stavljaju na istu razinu kao tajne službe. Zašto to nitko nije spomenuo u ovome izvješću? Kako to da niste osudili takve pojave, jer postoje takvi tajni sporazumi koji mogu ugroziti neovisnost pravosuđa u Rumunjskoj. Molim vas da odgovorite na ovo pitanje, kao i na ostala pitanja. Uh, a ovo je bilo vrlo direktno pitanje. Ako imate odgovor, mi bismo svakako to cijenili. Pa, na sreću, ja mogu dati vrlo direktan odgovor i mogu skrenuti e, pažnju gospodina Pavola na drugu stranicu izvješća gdje postoji jedan paragraf koji se bavi upravo tom temom. To bi bilo sve e, pod ovom točkom dnevnog reda, tako da možemo sada ići dalje na sljedeću točku, a to je Europska granična i obalna straža. Samo za podsjetnik. Hvala vam svima koji ste došli. E, dakle, oni koji nisu punopravni članovi, ali e, žele sudjelovati u raspravi. Dakle, molim vas samo da imate u vidu da sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je Europska granična i obalna straža. Koliko shvaćam, izvjestiteljica je gospođa Mecola, ona bi trebala nastupiti za jednu minutu. Tako da... Tako da možda ću vas zamoliti za malo strpljenja, možemo pričekati još koju minutu da gospođa Mecola dođe i da nam predstavi izvješće. Ona je izvjestiteljica. Bilo bi dobro kad bi bila u dvorani. Evo, za nekoliko trenutaka hvala. Thank you all again for your patience. Yes. Hvala svima na strpljenju. Hvala. Got our rapporteur in the hall. Evo izvjestiteljica nam je stigla. Podsjećam vas da ćemo imati izvršnog ravnatelja Frontexa koji će nam nešto reći o, odnosno razgovarali smo već o e, aktivnostima te agencije, novom prijedlogu komisije vezano za ovu agenciju. Danas razmatramo nacrt izvješća o Europskoj graničnoj i obalnoj straži. Izvjestiteljica je naša kolegica Roberta Mecola, tako da ću sada bez daljnjeg odlaganja dati riječ gospođi Mecoli na pet minuta, a nakon toga ćemo imati raspravu. Izvolite, gospođo Micola. Hvala vam. Gospodine predsjedatelju, imali smo mnogo posla u nekoliko, ovih nekoliko tjedana da finaliziramo izvješće i da dođemo do jednog pragmatičnog načina daljnjeg funkcioniranja agencije. Neću sada ulaziti u sve amandmane, samo ću vam predstaviti glavne izmjene koje ovdje predlažem i e, iščekujem e, probitne e, reakcije kolega koji su ovdje prisutni. Dakle, glavna izmjena koju predlaže komisija jest dakle da imamo jedan stalni korpus. Svi znamo kakva je situacija na vanjskoj granici Europske unije gdje postoje određene poteškoće i mislim da se na ovaj način rješava problem E, dakle odgovarajuće osoblja na granicama. Dakle, želim predložiti e, realne rokove za uspostavu tih stalnih snaga. Znam da je bilo mnogo pitanja kako u medijima, ali isto tako i u vijeću i drugim institucijama vezano uz ovo pitanje. Predlažem četvrtu kategoriju službenika, to je dakle e, Dakle, to su snage za, za brzo djelovanje od 300 službenika koji bi se koristili u posljednjoj instanci u slučaju da dođe do neke izvanredne situacije. E, dakle, postoji e, analiza potreba agencije, dakle tu bi se trebalo promijeniti kategorije 1 do 3 u maksimalno 30%, minimalni prag bi trebao biti 5000, a maksimalni do 7000 zaposlenika. Mislim da bi ove stalne snage trebalo postupno spostaviti da bi u potpunosti mogle profunkcionirati e, pet godina nakon stupanja na snagu uredbe. To se isto temelji na podacima koje sam dobila od ljudi s terena. Zatim postoji još jedna promjena koja se odnosi uz povrat. Ja se slažem da treba osnažiti povrat, povratak, ali mislim da to treba povezati i sa e, zaštitnim mehanizmima za zaštitu temeljnih prava. Ovdje predlažem pet takvih kriterija e, koji bi obvezivali agenciju kod e, povrataka koji se tiču dvije treće zemlje. Dakle, kod sporazuma s trećim zemljama e, treba e, provesti analizu temeljnih prava u toj zemlji i to treba s mjesta e, iskomunicirati Europskom parlamentu. Osim toga treba i evaluacija postupka povratka treće zemlje i to treba provesti ukoliko postoji namjera da se E, dakle provode takvi povraci iz jedne treće zemlje u drugu. Isto tako mislim da treba e, ograničiti broj zemalja e, koje su prihvatljive i to ograničiti samo na one zemlje i regije koje UNHCR smatra sigurnima. Mislim da je to jedno od najkontroverznijih pitanja, tako da me zanima Zanimaju me stajališta naših izvjestitelja u sjeni da vidimo na koji način te zaštitne klauzule mogu bolje funkcionirati kako na papiru, tako i na terenu. Što se tiče temeljnih prava, ovo je također nastavno na e, prve reakcije kolega. Uvela sam snažnije odredbe u čitavom tekstu gdje se osnažuje mehanizam ulaganja pritužbi e, te službenik za temeljna prava, odnosno njegove ovlasti. Također sam bila u kontaktu sa brojnim dionicima koji su naglasili probleme s kojima se suočavaju na terenu, na našoj vanjskoj granici. Glavni problem je nedostatak ljudskih i financijskih resursa. U tom smislu predlažem da se e, poveže e, dakle doprinos država članica u tehničkoj opremi i doprinosa u vidu stalnih snaga. Mislim da bi države članice trebale odlučiti koje će izvršne ovlasti povjeriti agenciji i e, trebaju li službenici nositi oružje u sklopu svoje misije no, mislim da bi trebalo izbrisati jednu od izvršnih ovlasti koja se odnosi na izdavanje ili odbijanje e, viza. Samo nacionalna policija to može činiti u skladu s načelom subsidijarnosti. I na kraju da sažmem još neke promjene koje ovdje predlažem. Obuka mora biti sastavni dio rada agencije. Ovdje sam također uvela i mehanizam za vanjsku kontrolu te neovisnu vanjsku reviziju svih e, programa obuke, zatim imamo jednu horizontalnu komponentu koja, mora biti osnova za sve e, sektorske e, komponente Europske e, granične straže. Mislim da obuka treba biti sastavni dio takve jedne horizontalne komponente. Isto tako treba osnažiti kontrolu parlamenta nad svim aspektima rada agencije i mislim da treba nastaviti sporazum koji je postignut prije dvije godine među su zakonodavnim tijelima i tu ne želim izmišljati toplu vodu. Nema, ne mislim da bi e, podružnice trebale biti privremene prirode. E, obično to traje, obično je njihovo postojanje e, treba biti duže i mislim da bi isto tako takve područne urede trebalo osnovati i izvan Europske unije. Isto tako e, e, sam ovdje e, nešto rekao o tome kako učiniti agenciju privlačnijom za zapošljavanje i uvela sam nove mjere za snažni nadzor parlamenta nad radom agencije. Ja ću rado čuti mišljenja kolega uoči ovog razdoblja tijekom kojeg će kolege podnijeti svoje amandmane a cilj mi je da postignemo dogovor koji će podržati što veći broj klubova. Thank you, Hvala vam, gospođo Mecola. Sada ćemo dati riječ izvjestiteljima iz e, Sjene. Gospodin Niedermüller, hvala vam lijepa. Ako se sjećamo, 2016. smo u brzanom postupku usvojili Frontex uredbu. Uredba je pretvorila Frontex u punokrnu Europsku agenciju i njegov mandat je bio značajno proširen. Dvije godine nakon toga komisija predlaže novi prijedlog kojim bi se e, dodatno ojačao mandat agencije. Hvala gospođi Macova na sjajno određenom poslu. E, njezino izvješće ostaje vjerno prijedlogu komisije, pa sam ga ja pozorno pročitao. S druge strane, izvjestiteljica je uključila neke elemente koje, drago, e, koje vrlo e, predlažem, kao što je jačanje temeljnih prava, e, usredotočenost na usavršavanje i naravno na jačanje uloge Europskog parlamenta. Što se tiče stalnih snaga, izvješće mi se čini realno, zato što se to temelji već na snagama za brzu reakciju od 1500 ljudi. Ono što me brine je uključivanje agencije u projekte vraćanja e, u treće države. Kao što e, nisam bio uvjeren u nužnost da se takve e, odredbe uvode 2016. tako to nisam niti danas. Čini mi se da je to više povezano sa službom za vanjsko djelovanje Evropske unije nego e, u sektoru upravljanja vanjskim granicama. Izvršne ovlasti koje se daju stalnim snagama, a vezano za operacije koje provodi agencija je nešto što trebamo podrobnije promotriti. E, čini mi se da se sve odvija u suradnji s državom članicom, međutim država članica mora ostati odgovorna i za aktivnosti agencije, jer mi se čini da jačanje mandata agencije trebamo povezati i sa jačanjem odgovornosti iste. Nadzor je nešto što trebamo ojačati u svim aktivnostima agencije, pogotovo u projektima vraćanja, a isto tako i u imenovanju izvršnog direktora i njegovih zamjenika. Mi smo spremni konstruktivno raditi na izvješću, smatramo da je ono vrlo važno i zbog toga će SID nastojati biti što je moguće konstruktivniji. Hvala vam. Hvala gospodine Niedermiller. Gospodin Vidićen. Vidićen. E, hvala, razumio sam da ste mislili na mene. Poštovane kolegice i kolege, poštovane izvjestiteljice, hvala lijepa na izradi ovog radnog dokumenta temeljem kojeg ćemo početi sa pregovorima. Podržavam Agenciju granične obalne straže. U Europi postoji prostor slobodnog kretanja bez unutarnjih granica, što znači da upravljanje vanjskim granicama odgovornost svih država članica i nešto što trebamo vrlo ozbiljno uzeti u obzir. Krize su pokazale jasno koliko je naš postojeći mehanizam ili sustav slab, postoje određeni nedostaci kako bi to prevladali. Smatram da agencija može igrati ključnu ulogu. Smatramo je da ih treba dodatno opremiti i ljudstvom i opremom, ojačati njihove kompetencije kako bi se vraćali tražitelji azila u zemlju podrijetla kako bismo ojačali suradnju s trećim državama i uključili Eurosur u suradnju s Agencijom granične obalne straže. Ne vidim potrebu za dodatnim odgovornostima ako se radi o prebacivanju odgovornosti u tom pitanju tko će e, upravljati agencijom. Neprihvatljivo mi je da odluka za intervenciju u hitnim stvarima e, može biti prebačena s na komisiju. To je crvena crta. Mislim da države članice moraju imati određeni stupanj odgovornosti i preuzeti e, i posljedice određenih aktivnosti. Znam da su kolege zabrinuti vezano za dodatni broj e, osoblja, raspoređivanje u treće države i ojačavanje e, uloge u procesima vraćanja. Nadam se da ćemo razmotriti ta pitanja i želim sudjelovati i dalje u tom procesu na konstruktivan način. Hvala vam. Hvala, gospodin Dipreza Alde. Hvala vam, predsjedatelju. Ja sam ovdje u svojstvu zamjenika mijenjam kolegicu Grisbeck. Ona je zamolila da ispričam i da mi da sada pročitam ono što mi ona htjela reći. Prije svega želim zahvaliti i čestitati izvjestiteljici Roberti Mecoli koja je vrlo kvalitetno odradila ovaj zadatak i to u vrlo kratkom vremenskom roku. Roberta Mecola je ovdje ukazala na nekoliko važnih pitanja koja se odnose na e, stalne snage, izvršne ovlasti, ali i pitanje plaća. U ovom izvješću se osnažuju odredbe koje se odnose na poštivanje ljud, e, temeljnih prava. Predlaže se također osnivanje radne skupine za nadzor. Mislim da je to vrlo zanimljiva ideja. Podržavam također njezine napore da osigura neovisnost službenika za temeljna prava moramo se pobrinuti da on raspolaže svim potrebnim resursima kako bi mogao korektno raditi svoj posao. Osobno ću podnijeti nekoliko amandmana čiji je cilj sljedeći. Kao prvo, što se tiče stalnih snaga, pitam se koliko je realan ovaj sadašnji prijedlog gdje se želi stalni ugovor za 10.000 službenika do 2020. godine. Mislim da je to teško provesti u dijelo, tako da mislim da nam treba veća fleksibilnost što se tiče vremenskih rokova. Drugo, kada je riječ o edukaciji, izvjestiteljica je već e, osnažila odredbe koje se tiču tog dijela. Ja bih rado da agencija bude ta koja e, je zadužena za obuku granične i obalne straže. Ukoliko želimo imati zajedničku kulturu unutar agencije, ona mora imati mogućnost da sama provodi obuku. Htjela bih također pojasniti tekst. Mislim da je jedan dio teksta jako kompliciran, pritom mislim na izvršne ovlasti, kao i pristup podacima. E, što službenici imaju ili nemaju pravo učiniti. To su područja koje treba razjasniti. Četvrto, e, još jedno pitanje koje bi se moglo pojaviti u raspravi jest mogućnost agencije da provodi postupak povratka iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju. To je pitanje koje je za mene i dalje problematično. Razmislit ćemo o još nekim aspektima. E, prošloga tjedna smo na odboru LIBE čuli Frabica Leđerija, e, ravnatelj agencije, koji je precizirao da upravljanje granicom ne podrazumijeva samo upravljanje e, priljevom migranata, nego i borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i sl. Smatram da trebamo zajedno sa ostalim kolegama razmisliti kako staviti težište na ta pitanja. Dakle, to su e, moji prijedlozi u ime kluba ALDE i podnijet ću amandmane u zadanom roku. Još jedanput zahvaljujem kolegici Roberti Mecoli koja, još jedanput ponavljam, sjajno radi svoj posao i zahvaljujem joj što je bila posebno pažljiva na kada je riječ o stajalištu drugih kolega. Evo, to je stajalište kolegice Grizbek. Hvala gospodine Dupre. Willing to make comments? No. Gospođo Gomeš, želite li vi nešto reći? Ne? Oprostite. Pa nam ostaje prostora za komentar komisije. Ako želite, izvolite komisija. Hvala lijepa. I još jednom pozdravljam sve. Nemam puno toga za dodati u ovom trenutku jer e, smo i mi sami s velikim zanimanjem pročitali izvješće. E, drago mi je da smo ga dobili u tako kratkom roku i tako visoke kvalitete u ovom trenutku komisija nije u mogućnosti dati nikakove komentare vezano za predložene amandmane ili komentirati sam sadržaj. Hvala vam lijepa na razumijevanju. U redu, u redu. Želite li, gospođo Macola, nešto reći za kraj? E, hvala. Govoriti ću e, na svom materinjem jeziku. Zahvaljujem svim kolegama i komisiji na reakcijama, a reakcije su bile pozitivne, priznajem. Pokušat ću odgovoriti na nekoliko postavljenih pitanja od strane kolega. Što se tiče izvršnih ovlasti, da, ja sam uspjela e, pogledati imamo li mogućnosti zaštite e, kako bi situacija bila jasna. E, odnosi se na zadaće države domaćina koja bi trebala imati određene izvršne ovlasti, a to će svakako biti nužno vezano zbog operacija na terenu. Što se tiče osoblja 10.000 ljudi E, koji bi trebali predstavljati naše snage. Smatram da je plan previše ambiciozan u odnosu na rokove koje nam stoje na raspolaganje i nakon što sam razgovarala sa e, kolegama iz drugih država, mislim da vremenski rokovi trebaju biti produljeni. Što se pak tiče Akademije za obuku, ili usavršavanje. Shvaćam ono što je rekla kolegica Natalija Grinsberg. Znam da je to kultura Frontexa. Dakle, tko god radi s Frontexom treba proći kroz istu vrstu obuke. Jasno je da postoje određene poteškoće s tim u svezi, jer bi to moglo biti preskupo imati takvu akademiju za obuku koja bi bila tu samo za osoblje Frontexa, a instruktori u akademiji trebaju dolaziti iz država članica. Ja ću svakako pokušati ojačati taj dio teksta. A što se tiče organiziranog kriminala i terorizma, mislim da i tu možemo jače naglasiti ove aspekte, čak i izvan ovoga što sam ja predložila. I zbog toga ću se obratiti kolegama, pa ćemo pogledati kako ćemo to jače izraziti. A što se tiče pitanja vraćanja, da, to je kontroverzno pitanje, to sam i sama naglasila. Mislim da smo napredovali u tom um, aspektu. Ja sam uvela ovih pet ograničenja, tako da možda napravimo i popis država. No, ja sam se sastala s gospodinom Leđerijem i gospodin Leđeri nam je rekao da ukoliko treća država zatraži pomoć od agencije u projektu vraćanja svojih državljana ili državljana u treću državu koja se proglasila sigurnom državom, e, doista može nastati, može, mogu nastati problemi ako se radi o susjednim državama. Mislim da o svemu tomu me treba raspravljati. Ja ću proučiti amandmane i vidjeti kakav kompromisni tekst mogu predložiti. Hvala vam, gospođo Mecola. To bi bilo to. Nemamo više rasprave oko ove točke, pa idemo dalje. A to je paket o vizama. Ja ću biti izvjestitelj. Chair. Isto kao izvjestitelj, eh, i samo da vas izvijestim, znači na prvom mjestu točka osma, to je prva točka, a vezano za amandmane kada je riječ o zakonu i zajednice o vizama, o čemu se izvjestitelj Zakon o vizama zapravo pretpostavlja samo proceduru za izdavanje viza, a to je za kratkotrajni boravak, a isto tako i tranzit na zrakoplovnim lukama. 284 amandmana koji su upućeni, stoga dozvolite da objasnim svoje izvješće vezano uz samim amandmanima i nakon toga možemo to povezati sa devetom točkom koje sam isto tako izvjestitelj, a riječ je o humanitarnim vizama. Dakle, kad je riječ o amandmanima, a vezano o zakon o vizama, kao što sam rekao, čitav niz eh, amandmana, velik broj u samo izvješće, a 174 puta Gua, 36 Alde, 35 Zeleni, 14 EPP i 4 moji klub zastupnika, 20 NF, ECR, oni se čine zadovoljni, nisu uputili niti jedan amandman, čini se da su zadovoljni sa prijedlogom komisijama. Najveći broj amandmane dolaze iz EPP, ali su potpuno tehničke naravi, a riječ je o središnjim elementima samog funkcioniranja zakonika o vizama. S obzirom da i sami amandmani zelenih i kuje čini se ipak da su općenitijeg karaktera i čak imaju političku konotaciju. Neki su čak i tehničke naravno, međutim postoje čitav niz koji žele isto tako unijeti i humanitarni aspekt u e, zakonik o vizama. Ja sam doista puno surađivao sa izvjetima kako bismo u kompromisnom dane unijeli e, ove elemente. Naš cilj je da glasujemo u otporu Libe 3. prosinca ove godine. To će biti potrebno ako želimo dovršiti zaista ovaj e, dokument prije kraja saziva našeg parlamenta kojem se e, približavamo velikom brzinom, što ga nemamo puno vremena i osim toga čini se da do veljače bismo trebali usredotočiti se na druge dosije koji se nalaze u samoj završnici ovog našeg saziva parlamenta i trebamo učiniti sve da dovršimo i ovaj posao i bit ću vam zahvalan ako ćete mi pomoći u tome. nisu svi amandmani dio kompromisnih rješenja, te moramo naznačiti da imamo malo mogućnosti ih svrstati među kompromisne rješenja. U tom slučaju sami kompromisni amandmani će biti glasovani zasebno i to je ono što ćemo morati učiniti. Sada bih se osvrnio na glavne skupine amandmana i na temelju samih naslova. Prvo amandmani koji se tiču pojednostavljivanja u izdavanju viza prije svega kako bi se pospješio isto tako profesionalca u kulturi, a SED, EPP i GUE moj osjećaj je da postoje tu ipak jedno suglasje oko podupiranja ovih amandmana. Riječ je isto tako o jednoj skupini amandmana koje se tiču putnog osiguranja, koji traže ipak u svojom amandmanu da se briše odredbe. I treći segment samih predloga, a to je sama naknada za izdavanje vize. Amandmani se tu kreću u najširem rasponu. Postoje neki amandmani koje bi željeli da se smanje naknade, dok postoje neki drugi koji bi željeli da se poveća trošak izdavanja viza. Neki amandmani povezuju dakle i same amandmane povezuju to sa socijalnim statusom, sa starošću, sa brojem članova obitelji. Zaista radimo na kompromisnim rješenjima koje bi pokrili ove različite dimenzije kada je reč o naknadama. Postoje naravno i konstruktivni elementi samih e, izvjestitelja gospodina Žerara Depreja koji se mogu uzeti u obzir i kako bi se onda dobilo kompromisno rješenje, kao što sam kazao, u, na prvom sastanku izvjestitelja razijena i e, kroz tehničke sastanke ćemo to i učiniti. Svakako možemo izraditi komponent e, uz amandman 21, a kad je riječ o naknadama, ukoliko bi se on usvojio, to bi pokrao taj segment. Kad je riječ o naknadama za usluge, usmeni amandmani koji su upućeni, čini se da je moj 23 i 163 koje je uputio Želaj Depre, i koji su vrlo kompatibilni trebali bi biti osnova za traženje kompromisnog rješenja, a što se tiče članka 17. stavka 4. čini se da naknade za uslugu trebaju pokriti sve troškove koji su povezani sa, sa izdavanjem, odnosno sa predavanjem zahtjeva, a isto tako kad je riječ o zaštiti potrošača moraju znati i sami podnositelji zahtjeva s kojim troškoma će biti suočeni. Naravno, postoji neki interesantni elementi. Gospodin Depre dao jedan amandman koji je doista zanimljiv, a svakako bih ga uzeo u obzir kako bismo i taj amandman imali u jednom kompromisnom rješenju. Peti segment eh, pitanja je izdavanje samih viza i jedinstvene vize, a to je članak 24. Temeljna Točka, točka je takozvani kaskadni sustav izdavanja viza. Svi bismo htjeli na neki način pospješiti ovaj dosadašnji način izdavanja viza, a to bi se sve skupa moglo na neki način učiniti kroz e, izdavanja prve vize i onda da se nakon toga kod e, naknadnog izdavanja drugih viza, a temeljem amandmana 194 i 193 bi se olakšalo. A ostale oni koji se tiču ovog članka, ja bih zaista zamolio da poduprete moj amandman 32, s obzirom da vidim da će biti jako teško e, izraditi bilo kakve druge kompromise tim u vezi zbog toga bi bilo potrebno isto tako da se ovim glasovima, ovim glasuje glasuje zasebno. Što se tiče migracijskih sigurnosnih rizika, mislim da i politički i osobno mislim da vezano za ovu točku migracijske i sigurnosne rizike imamo dovoljno e, elemenata i čini mi se da ćemo morati zasebno glasovati o ovim amandmanima ukoliko ne biste bili suglasni sa mojim prijedlogom da se briše, brišu ovi migracijski sigurnosni rizici i to bi onda bio kompromis. Imam osjećaj da je to i smjer kretanja gospođe Valero i gospođe Ključni segment je poveznica između članka petog, dakle ponovni povrat za jedan iz klubova, ovaj politički stav mogao bi se iskoristiti da bi se moglo pospješiti i suradnja sa trećim državama kada je riječ o ponovnom prihvatu ovakva logika mm, mi se ne sviđa jer zapravo nisam vidio tu temelj komisije njihovog predloga u ovakvom predlogu i čini se da ne postoje nikakva logika u pospišu. Međutim, tijekom brojnih sastanaka koje smo imali e, vezano uz ovaj dosije i s obzirom na različitost amandmana čini se jasnim da i jedan niz koji moramo povezati i koji moramo isto tako izraditi kao kompromis. U ovom trenutku radimo upravo na izradi takvog kompromisa koji bi uravnotežio ovaj, ovu viznu politiku. Prijedlog gospodina da se ovakav sustav, a koji bi s jedne strane na neki način dao nekakve vrste e, poticaja za sve one države članice koje žele surađivati na polju ponovnog povrata, a ne samo imati negativne konsekvence ovakvih programa, već je trebamo uravnotežiti između pozitivnih e, nastojanja i poticaja, a isto tako i povezati sa ponovnim povratom, to bi zaista bio jedan smisleni e, temelj za stvaranje i izrade kompromisa. Na samom kraju želim isto tako dotaknuti i humanitarnu dimenziju samih e, videa. Humanitarna dimenzija ovog dosija vi znate da je meni bilo jako važno da da na neki način uvedemo i pojam humanitarnih viza u zakoniku vizama činilo se nemogućim s obzirom na, na opoziciju i zapravo samo usprotivljanje vijeća, a i političke klubovi u našem domu, čini se da je jedini način da iz ovog izađemo jeste da zapravo ovu temu e, provedemo kroz e, izvješće na vlasti inicijativu kad je reč o humanitarnim vizama, a ovo izvješće ćemo obrađivati nakon rasprave o zakonika o vizama, jer sada razmatramo amandmane o zakoniku o vizama e, iz kojeg su zapravo maknuti segment humanitarnih viza i on je zapravo na jednom e, paralelnom e, kolosijeku i nadam se da će odbor trećeg prosinca moći glasovati o ovom dosjeu i što bi nam u konačnici dalo i vremena da upravo kroz ovaj saziv parlamenta i prije same stanke za Božić, a naravno i prije kraja saziva Europskog parlamenta, bilo je optimalno da se i zakonik o vizama e, obradi. Čini nam se da zakonik o vizama može nas vratiti na Eh, ono opredeljenje isto tako i na sve one imidže koje imamo u svijetu, a isto tako i činjenica da neke amandmane koji trebaju ojačati upravo međunarodnu dimenziju. Gospođa Valerija Nameđat eh, učini su upravo isto to i čini nam se da neke ideje mogu se ponovno uzeti u obzir. Ako ne dobijemo eh, potporu za ove kompromisne amandmane, čini se da se ovi amandmani će se morati glasovati zasebno. Nadam se da će većina odbora shvatiti da moramo očuvati humanitarnu dimenziju u vizama time što dajemo potporu i samom izvješću na vlastitu inicijativu, a kad je riječ o humanitarnim vizama, a o čemu ćemo raspravljati u nastavku. Sada bismo želi čuti izvestitelje u sjeni, Gospodin Becker, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju i izvjestitelju. Mišljenja sam da je zaista smisleno da pokušamo da i ovaj dosije i revizija zakonika o vizama zapravo prije kraja ove godine, prije stanke za Božić, dovršimo i želim zahvaliti izvjestitelju na njegovim nastojanjima, isto tako i kolegama izvjestiteljima u sjeni, da pokušamo ipak formulirati kompromise. Danas se nalazimo upravo u situaciji da nam optimalna suradnja sa trećim državama, želimo takvu suradnju koja će biti optimalna nariva, a prije svega riječ je o poslovnim ljudima, o umjetnicima, o sportašima, Isto tako i o turistima i mi želimo da i njima bude lakše ući u Europu, a zato bismo imali onda pojednostavljenje kad je riječ o izdavanju viza. Pored toga, bismo trebali imati jednu polugu koja bi se ugradila, a koja je pak država članica kod zapravo odluka o povratu daje određenu potporu u pregovorima o ime Europske političke stranke želim isto tako kazati da ova vizna politika koja je zapravo ima, e, ima osnovu u e, povratu za nas čini se izrazito važnim. Mi želimo konstruktivan odnos sa trećim državama i zbog toga bi trebalo biti lakše dodijeliti vize za sve građane trećih zemalja, ukoliko to pak ne bi bilo uspješno, tada bismo morali imati i eventualne posljedice. Jedno, jedan kompleks pitanja ne može se sagledati bez drugog kompleksa pitanja. U izvješću vidimo neke sadržajne osnove koje još e, smatramo da nisu za nas definitivno prihvatljivi, prije svega kad je riječ o širenju definicije kao što su sportaši, kako sportaši mogu doći do same vize. Prije svega smatramo da automatski uzimanje obzir samih članova obitelj ne može biti e, svakako e, kriterij. Što se tiče putnog zdravstvenog osiguranja, mislimo da moramo biti fleksibilni i moramo sagledati neka kompromisna rješenja, vidjeti u daljnim pregovorima kako ćemo to mm, sagledati. Što se tiče naknade za izdavanje vize i mora se uključiti barem stopa inflacije u ovom slučaju e, to sada nemamo. Mislimo da polovina troškova zapravo nisu pokrivene onim e, prijedlozima i smatramo da šengenske vize, kada ih usporedimo, smatramo ih je jako, jako povoljnima i kada usporedimo to sa drugim vizama. Sama naknada ispostavljanja vize i pristojba ne može biti tematika na kojem će ovo sve pasti, jer tko si ne može priuštiti šengensku vizu, taj neće doći daleko u Europi, jer imamo dakle, troškove života koji su daleko veći od e, vizne pristojbe. Brisanje mm, Dakle, za sve mlađe od 30 godine pripadnike nevladinih organizacije ne možemo podržati jer to bi se moglo zapravo no sa smiješkom prihvatiti svaki državljanin treće država bi bio onda time član nevladne organizacije, a to zapravo nije smisao svega. Preženo brisanje e, formulacije o migracijskim i sigurnosnim e, rizicima u dijelovima ovog izvješća ne možemo prihvatiti jer mislim da i sam izvjestitelj već e, misli da će se tu dogoditi E, dakle poimenično glasovanje kako bi bilo potpuno jasno tko se tu prepušta nekakvim maštarijama, a to zapravo želi isključiti sve one tematike koje brinu građane. Što se tiče vanjskih granica, čini nam se problematično izdavanje vize, vidimo e, tom veliki rizik, a u današnje e, vrijeme moramo kazati da nismo suglasni sa ovim elementima, ali kad je riječ o formulacijama koje su nedvojbene, dakle i potpuno jasne i nedvojbene, čini nam se da imamo ipak vremena i ako ćemo imati takve sadržaje, svakako možemo prihvatiti i usvajanje ovog dakle, nacrta rezolucije u ime Europske pučke stranke. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Gospodin Stevens, izvolite. Hvala, štovane kolegice i kolege. Kao što je prethodni govornik kazao, ja bih se želeo obratiti izvestitelj izvestiteljima u i zahvaliti na suradnji u ovom dosijeu. Zaista nam je dobro vidjeti da imamo napredak, a isto tako valja istaknuti da je ovo značajno reformiranje zakonika o vizama. Ako želimo pomoći našoj turističkoj industriji, ako možemo uvjeriti turiste da dođu u Europu, tada naravno da jedan jedinstveni postupak za izdavanje vize, što je važno i za poslovne ljude, bi bio izrazito važan. Kad je riječ o izvođačima, umjetnicima, to bi bilo doista važno e, imati jednu takvu ubrzanu proceduru, a kao što je kolega iz EPP-a kazao i ja bih e, žela komentirati kad je reč e, o nacrtu kojeg je sa amandmanima, odnosno amandmane koje je priložio sam izvestitelj. Mi bismo željeli se vratiti na izvorni prijedlog komisije. Čini se da neki amandmani se nama ne čine prihvatljivim kad je riječ o sportašima i sportašicama i kad je riječ o profesionalcima iz kulture, pjevačima, oni bi zaista trebali biti e, u istom postupku podnositelja zahtjeva kao i druge skupine. Kada pogledamo temu putnog zdravstvenog osiguranja, ne zagovaramo E, brisanje putnog zdravstvenog osiguranja. Naravno, u slučaju bolesti postoje i troškovi koji će nastati i koji će se morati platiti. A sama zdravstvena osiguranja, odnosno zdravstveni fondovi ne bi to trebali platiti, znači osoba bi trebala biti osigurana i u slučaju posjete Europi e, putno zdravstveno osiguranje treba pokriti slučaj bolesti. Kad je riječ e, o samim naknadama i viznim pristojbama, smatramo da je treba ove pristojbe i povećati. Svi troškovi moraju biti pokriveni upravo kroz ovu pristojbu, a isto tako smo spremni sagledati i neke iznimke kad je riječ o maloljetnicima gdje bismo mogli eventualno imati smanjenu cijenu za pristup. Što se tiče dakle troškova, e, eksternih troškova, ne bismo trebali podupirati na bilo koji način ove troškove. Ako e, treba to dati vanjskim službama, onda to trebaju na neki način sami platiti i podnijeti taj trošak. A kad je riječ e, o olakšavanju viznog režima, isto tako i Porazum o readmisiji znam da vi kao izvjestitelj ne želite u poveznicu, ali mislimo da upravo ova poveznica jest značajna. Ako mm, neka država želi uživati olakšano izdavanje viza, onda mora biti i u konstruktivna kad reći riječ o sporazumu o readmisiji, a isto tako kako smo izbjegli situaciju da treće države koje nisu spremne na suradnju i koji ne čine svoj dio zadatka u e, povratu izbjeglica, da je e, jasno da mora postati ova povaznica sa visnom politikom. Kad je riječ o humanitarnim vizama, vi znate, moje mišljenje to je sljedeći dosije, ali izuzetno blisko povezan sa ovim pitanjem. Kada je u o humanitarnim vizima, ne vidimo nikakve dodane vrijednosti da se na bilo koji način u unese humanitarna viza u EU. uniju, države članice imaju sustave na nacionalnoj razini kada je riječ o humanitarnim vizama, čini se da ne bi bilo niti pametno ni mudro da se e, na bilo koji način ovi sustavi na nacionalnoj razini e, upotpunjuju ili na bilo koji način mijenjaju. Europska unija bi trebala se izdvojiti iz ovog e, segmenta i prepustiti to državama članicama. Jer upravo države članice trebaju odlučivati o tome tko će se naći na njihovu teritoriju, a tko ne. Mi ćemo Mi ćemo morati nastaviti da upravo e, vize i zakonik o vizama odvojimo od humanitarnih viza. Vi znate naše mišljenje, ne moramo ih ponavljati i stoga bih ovime završila. Hvala vam lijepa. Gospodin Dupre. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Dopustite mi da prije svega pozdravim e, vaše napore. Znam da je ovaj predmet e, bilo teško finalizirati. Vi ste za početku zagovarali uvođenje humanitarne vize u ovaj kodeks, međutim nije postala suglasnost za to tako da smo to odvojili od e, vašeg e, izvješća o humanitarnim vizama. Također e, mi je drago da ste pristali uzeti u obzir velik broj naših amandmana, na tome smo vam zahvalni i između ostaloga smatram da se naši amandmani rukovode jednom logikom kompromisa pa su prihvatljivi drugim delegacijama. Nisam čuo u eh, vašem izlaganju da ste progovorili o sljedećim temama. Kao prvo, mi bismo htjeli da države članice zadrže mogućnost da svi tražitelji svoj zahtjev predaju izravno svom konzulatu ili konzulatu neke države članice, tako da mi nemamo ništa protiv pružatelja usluga, ali smatramo da bi eh, i ova mogućnost trebala i dalje postojati. Zatim, nisam čuo da ste o tome išta rekli. Mi smatramo da zahtjeve treba podnijeti najmanje devet mjeseci prije predviđenog putovanja. Zašto? Zato što velik broj tih putovanja podrazumijeva avionske letove, cijene variraju ovisno o rokovima i ukoliko želimo dati prednost turizmu i obiteljima koje žele posjetiti Evropsku uniju, smatramo da je bolje da se rok produži, a ne da bude kraći. Što se tiče e, naknade za izdavanje vize, mi smo se složili da se povisi iznos, e, kako to predlaže komisija, ali bismo ovdje htjeli unijeti nekoliko korekcija. Kada netko traži vizu, a ukoliko e, su već na raspolaganju biometrijski podaci, onda se može smanjiti cijena budući da to smanjuje troškove. Tako da smatramo da treba isto tako smanjiti e, cijenu za djecu od 6 do 18 godina i posjećamo da članovi obitelji državljana Europske unije kako je e, predviđeno člankom petim direktive iz 2004. godine ne trebaju plaćati naknadu za izdavanje vize kako to izričito stoji u odredbama članka petog. Što se tiče roka za obradu, mi smatramo da je rok od 10 dana razuman, ali da se to isto tako može skratiti za one podnositelje čiji su biometrijski podaci već uvedeni u VIS. Što se tiče veze sa postupkom readmisije, vi ste neskloni tome, međutim e, mi smo naprotiv tome skloni, tako da e, mi predlažemo da se priklonite našem mišljenju, a to znači da se zapravo e, ne sankcioniraju građani, nego čelnici država koji ne žele uspostaviti vezu između izdavanja vize i postupka readmisije. Zatim, posljednja stvar, mi smo također zatražili da godinu dana nakon stupanja na snagu ove uredbe komisija e, podnese izvješće o ukidanju, e, dakle uvođenju vođenju naime digitalnih viza. Mi smo ipak na pragu jednog novog e, tehnološkog doba i mislimo da bi bilo dobro da se potakne komisija koja e, inače se zalaže za modernizaciju da bude, e, da, da uhvati korak sa tehnološkim razvojem, tako da vam još jedanput put zahvaljujemo na vašim naporima e, na, u radu na ovom dosijeu. Hvala. Hvala, gospođa Hvala vam gospodine predsjedatelju. Ja sam isto tako zadovoljna ovom suradnjom i mislim da možemo doći do dogovora pod uvjetom e, da vodimo računa o tome da su svi zabrinuti zbog sigurnosti građana. Ja već godinama radim na ovom dosjeu i Došlo je do nekih e, promjena nakon e, što je donesen prvi kodeks o vizama. Tako da mislim da moramo poštivati e, stajališta drugih, moramo se uzajamno poštivati. Za moj klub ovaj dosje je sastavni dio politike koja definira imidž Europske unije u svijetu, tako da mi isto tako želimo privući ljude. To je sastavni dio prava na mobilnost. Što se tiče umjetnika, sportaša, studenata, nevladinih udruga, mislim da kod tih kategorija trebamo pripaziti da se e, ovisno o sredstvima kojima raspolažu e, ne ugrožavaju prava tih kategorija. Mislim da bi naprosto neke kategorije trebale uživati pravo da budu izuzeti iz eh, te obveze izdavanja vize. To bi se posebno trebalo odnositi na maloljetnike mlađe od 18 godina. Mislim da nema smisla ići iznad 18 godina. A isto tako vodimo računom što je rekao kolega Depre da kako kada su vaši podaci već uneseni u vis, mislim da je to jedna druga situacija i mislim da se oko toga možemo složiti. Moram iskazati žaljenje što je e, iz ovoga dosija izbačeno pitanje humanitarnih viza i tu se slažem s nekim drugim kolegama, ali kada je riječ o humanitarnoj zaštiti, e, to će i dalje biti sastavni dio vizne politike. Mislim da tu isto tako treba uzeti u obzir humanitarnu e, dimenziju. Za razliku od kolega koji su do sada uzeli riječ, e, moram reći da se mi protivimo e, tome da se omogući nekim pružateljima usluga da odrađuju taj dio posla. nekim zemljama je to dovelo do zlouporaba. E, mislim da treba ograničiti te zlouporabe. Slažem se i s ovime što je rekao gospodin Dupre, a to je da u svakom slučaju ne smijemo isključiti mogućnost podnošenja zahtjeva diplomatskim i konzularnim misijama. To treba biti alternativa i ni u slučaju ne može biti jedina mogućnost takvi privatni pružatelji usluga. Isto tako mislim da treba ograničiti njihove naknade. Mi znamo da je bilo zlouporaba i mi smatramo da treba vratiti trošak e, ishođenja viza samo u nekim slučajevima. U nekim zemljama su iznosi toliko veliki da ljudi zapravo uopće ne mogu doći do vize. Tako da mislim da vizna politika ne smije biti e, talac e, tih e, visokih cijena. Mi smatramo da bi obitelji trebalo izuzeti iz obveze ishođenja vize u nekim slučajevima, pritom mislim na djecu, posebno kada je riječ o nekim kulturnim ili sportskim događajima. Ne vidim zašto se članovi obitelji u tom slučaju ne bi mogli izuzeti od te obveze. I na kraju, e, što se tiče veze sa readmisijom, kao što znate, mi se ne slažemo s time da se uspostavlja takva uzročno-posljedična veza između jednog i drugog. Prijedlog gospodina Duprea je razuman. Ono što nas najviše brine jest da građani, dakle državljani trećih zemalja, budu taoci vlastitih država oni ne bi trebali biti ti kojima će se oduzeti vize, odnosno kojima se neće izdati vize, to bi se trebalo odnositi samo na njihove čelnike. A što se tiče onih zemalja gdje postoji visoka potražnja za humanitarnom pomoći, bilo bi vrlo opasno kada bi zemlje u kojima se krše ljudska prava bile izložene toj e, politici da im se ne, da se njihovim građanima ne izdaju vize. Evo, nadam se da ćemo uspjeti postići dogovor o nekim e, prijedlozima kompromisnih amandmana, a možda i o više, možda i o svima. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Veržija. Hvala svima. Zahvaljujem svima na komentarima. Mislim da je evidentno da sam i ja kao izvjestitelj dao sve od sebe i zahvaljujući vašoj suradnji e, tražim i da vi uložite još jedan napor kako bismo došli do e, razumnog kompromisnog rješenja. Više puta ste čuli da sam rekao da se približavamo kraju saziva i doista me iznimno brine kakvi će biti rezultati rada odbora Libe. Dakle, mi se bavimo pravosuđem, temeljnim pravima i unutarnjim poslovima. Rezultati našeg rada trebalo bi unaprijediti e, kako bismo mi bolje mogli odgovoriti na očekivanja građana u ovom vrlo važnom području djelovanja. Tako da vas lijepo molim da uložite još jedan napor i da dođemo do nekakvih konkretnih kompromisa. Ja sam uzela u obzir sve vaše komentare i mislim da trebamo uložiti još, još malo napora. E, mi smo organizirali tehnički sastanak e, u 12 sati u srijedu gdje ćemo još pokušati uložiti taj jedan posljednji napor da izradimo kompromise. Znam da svi imate mnogo posla. Mi smo zbog e, radnog opterećenja morali sve stisnuti u što kraće vrijeme. Ali mnogo onoga što ste već rekli, rekli već je uzeto u obzir u amandmanima. Primjerice, E, mogućnost izdavanja viza u konzulatima i veleposlanstvima. To smo već e, uzeli u obzir. Zatim pitanje evaluacije komisije nakon određenog vremena. kako bismo mogli izvući neke zaključke iz dosadašnjeg iskustva i sve ono što je rekao posebno gospodin Dupre, a mnogo toga je već uzeto u razmatranje, a e, naročito onaj dio koji se odnosi na smanjenje, snižavanje iznosa naknade za one koji su već u sustavu visa. Dakle, mi ćemo doista pokušati i daćemo sve od sebe da dođemo do kompromisa, ali molim vas i za vašu suradnju da poboljšamo rezultate rada koji nisu sasvim zadovoljavajući u ovom sazivu. Evo, približavamo se sada završetku ovog poslijepodnevnog sastanka, pa ću još samo iznijeti svoje komentare o dopunskom izvješću, dakle o inicijalnom izvješću o humanitarnim vizama. Kao što znate, to mi je bitno. Mislim da ste svi upoznati sa situacijom. Na konferenciji predsjednika iznesen je prijedlog da se Libeu da dopuštenje da predloži novo izvješće o kojem bi se e, ponovno glasalo na plenarnoj sjednici u prosincu. Vidjeli ste da je u srpnju, vidjeli ste da je bilo nekih e, prosvjeda neki su ljudi bili nezadovoljni konačnim ishodom i smatrali su da da je to bio rezultat činjenice da e, su neki članovi već bili povukli svoje kartice, tako da je politička odluka bila da se izvješće usvoji u hitnom postupku. A, dakle, cilj je da se ponovno glasa o izvješću u prosincu na plenarnoj sjednici. Već e, je su vremenski e, slijed i izvjestitelj ja sam imenovan od strane koordinatora Libea. Imat ćemo vrlo kratak rok za amandmane, najkraći mogući, to je gotovo formalnost. Ne treba ponovno otvarati e, politički dogovor. Dakle, treba se držati teksta koji je spregovaran i na taj način možemo razumno očekivati da će Libe 3. prosinca imati tekst e, o kojemu će se moći glasovati e, dakle, na plenarnoj sjednici u Strasburu. Dakle, u utorak i srijedu e, ili srijedu ćemo glasovati o tome na plenarnoj sjednici. Mislim da je to razumno jer u ponedjeljak ljudi još dolaze, u četvrtak mnogo ljudi već odlazi, to je sigurno. Tako da bi bilo dobro da pokušamo ciljati na utorak ili na srijedu. Dakle, govorim o plenarnoj sjednici u prosincu, a cilj je da e, dobijemo što snažniju potporu. Podsjećam vas da nam treba kvalificirana većina glasova kako bismo uspostavili pravu mjeru u ovom paketu. Ja želim apelirati na vas i apeliram na vas i dakle očekujem vašu suradnju. Dakle, ništa se nije promijenilo u odnosu na posljednji tekst koji smo već imali, o kojemu smo već glasovali na odboru Libe. Dakle, bilo bi dobro da budemo konzistentni i da uputimo pravu poruku europskim građanima, odnosno javnosti, koja očekuje e, našu reakciju. Dakle, molim vas za suradnju. Da ostvarimo taj cilj. Dakle, da održimo glasovanje u odboru LIBE 3. Eh, prosinca, a na plenarnoj sjednici 10. ili 11. prosinca. Dakle, lijepo vas molim eh, za potporu. Eh, želi li netko komentirati? Gospođa Gomeš, izvolite. Hvala vam. Svakako želim vas u potpunosti podržati i zajedno s vama apelirati na kolege da podrže ovu inicijativu kao članica parlamenta. Često sam se loše osjećala kada sam vidjela što se događalo na zadnjoj plenarnoj sjednici s ovim izvješćem. I nadam se da je to što se dogodilo je bio rezultat um, nezgodne, nespretne situacije, a ne zbog političke pozicije glavnih igrača u parlamentu. Hvala, gospođo Gomez, gospodine Becker. Uh, u pola nas napuštaju prevoditelji, molim vas brzo. Dobro, biti ću kratak. Uh, posebno mi je drago što je bilo moguće da se ponovno organizira glasovanje oko ovog dosjea. Ja ću komentirati kratko. Istražili smo tko je glasovao. Ljudi su glasovali prije dosjeja. Kada se stavilo na glasovanje humanitarne vize, e, iznenađujuće nisu glasovali. Imali smo isti broj, isti broj članova i pučke stranke i SID e, e, kluba. A ALDE e, je također bio prisutan, tako da nema stvarno e, potrebe za stvaranjem neke čudne priče. Dakle, e, ja sam sad samo htio reći jednu stvar, da stvar bude jasna. Da bude jasna. U ovom trenutku neki aspekti nisu jasno izraženi. Tako da ćemo vam ponovno, dragi izvjestitelju, napisati što to znači za nas. Trebaju nam konkretna razjašnjenja, postoje kompromisi na koje ukazuje i gospodin Dupre. Dakle, nije dovoljno jasno Postoje veliki problemi, radi se o kapacitetima veleposlanstava i konzulata, a još neki aspekti su problematični koji nisu jasni. Nisu jasni u odnosu na činjenicu da je humanitarna viza nije nešto za što su se mnogi odlučili i ne mogu vam jamčiti da ćemo dobiti veliku potporu. E, volio bih da imamo veću potporu. Ja ću vam svakako sve dati napismeno još jednom. Možda još uvijek ima vremena za postezanje kompromisa. I ako to ostvarimo, onda ćemo ostvariti taj uspjeh zajedno. Hvala vam, gospođo Veža. Hvala. Pa prije svega e, bih htjela sam reći da možete računati na našu potporu, a kada je riječ o ovako važnom dosjeu, mislim da je dobro da se provjeri kako je prošlo glasovanje, kako ne bi bilo nikakvih e, sumnji je li bila, jesmo li imali većinu, posjećam da je, to, da je potrebna kvalificirana većina, ali kvalificirana većina zastupnika Europskog parlamenta. Dakle, bilo je 340 za, glasova za i samo 319 protiv. Dakle, ova odluka da se u ubrzanom postupku podnese isti tekst je bila dobra. E, mi smo dobili zeleno svjetlo od e, konferencije predsjednika. Mi sada ne želimo otvarati Pandorinu kutiju. Nije sada vrijeme za kompromise. Imamo tekst i mislim da se njime trebamo rukovoditi. Hvala. Samo za kraj. Što je bilo? Trebalo nam je 26 glasova za kvalificiranu većinu. Kvalificirana većina nam je nužna i to je jedina poruka. Nemoguće je shvatiti da Europski parlament ne može poslati poruku vezano za libe izvješće. Dakle, sadrži li naše izvješće dovoljno dobar, e, dovoljno dobro rješenje da bi ga se glasovalo ili izglasovalo sve ono što smo čuli, svi prijedlozi koji su se čuli za vrijeme dugih i teških pregovora, sve je to sada tu. To smo kombinirali sa političkim kompromisima koji su otvarali put viznom zakoniku za usvajanje. Pa vas molim da učinite što je u vašoj moći kako biste političkim klubovima koje predstavljate prenijeli poruku i kako bismo na glasovanju u prosincu bili uspješni. To bi bila ta poruka koja je iznimno važna. Teško bi bilo razumjeti da nismo uspjeli. ako biste mogli pomoći tom rezultatu, ja bih vam doista od srca bio zahvalan. Hvala vam. Eto, ovime ću zaključiti poslijepodnevni dio sastanka. Nastavit ćemo raditi sutra točno u 9 sati ujutro na odboru Libe. Hvala svima i laku noć.